Good afternoon. Dobar dan, dame i gospodo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan. Dame i gospodo, poštovani kolege, Dobrodošli, dobrodošli na ovaj e, međuparlamentarni sastanak odbora. Ovdje imamo članove Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta i članove nacionalnih parlamenta, uključujući i predsjednike mjerodavnih odbora iz brojnih nacionalnih parlamenta. E, želim vam izraziti dobrodošlicu, a također želim izraziti dobrodošlicu promatračima iz Norveškoga parlamenta kao i iz parlamenta Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Također želim pozdraviti budući da ovo nije zatvoren sastanak. Pozdravljam i skupinu novinara. Ovdje imamo novinare iz šest država Zapadnog Balkana. Nadam se da ste ovdje negdje. Želim dobrodošlicu i vama i vjerujem da ćete sa zanimanjem popratiti izlaganja naših gostiju kao i svi mi. Dopustite da pozdravim novo imenovanog visokog predstavnika i potpredsjednika Europske komisije. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje u Europskom parlamentu. Josef Borel, dobrodošli. Budući da gospodin Borel ima malo vremena, mora još danas odletjeti za Bratislavu, pa bih ja prije svega njemu dao riječ kako bi nam izložio svoj plan rada kao potpredsjednika komisije i visokog predstavnika. E, onda ćemo imati nešto vremena i za kratku raspravu, a gospodin Borel će mi dati do znanja kada bude morao krenuti. Izvolite. Dobar dan, hvala vam svima plan rada je možda preambiciozan e, naziv, no podijelio bih s vama ono što se trenutačno događa i što možemo učiniti. Dopustite prije svega da vam kažem kako mi je iznimno drago što sam ovdje. Ovo je doista moj treći dan otkad sam eh, preuzeo svoju funkciju. Eh, bio sam u Parizu odati počast francuskim vojnicima koji su nedavno poginuli u Maliju. Također sam bio na otvorenju konferencije o klimatskim promjenama u Madridu. To su dva veoma simbolična događaja za svijet u kojem živimo. Simbolični su i u odnosu na posao koji moramo odraditi. Danas e, na e, kolegiju povjerenika, na našem prvom sastanku bavili smo se klimatskim promjenama i e, vanjskim e, aspektom tih e, promjena. Tijekom svoga saslušanja pred ovim odborom kazao sam kako bih htio raditi u bliskoj suradnji sa Europskim parlamentom i s nacionalnim parlamentima, budući da sam uvjeren kako ćete imati ključnu ulogu u definiranju E, vjerodostojne vanjske politike Europske unije. Kako bi ta vanjska politika bila e, vjerodostojna, ona mora biti jedinstvena, a danas imamo mnogo razlika između država članica koje ne možemo sakriti. Moramo se s njima suočiti i pokušati izgraditi zajedničku politiku koja će prevladati te razlike. U uvodnim napomenama usredotočit ću se na dvije stvari, kao prvo na ulogu Europe u sve konkurentnijem svijetu i kao drugo na potrebu da razradimo geopolitičku dimenziju komisije o kojoj je i predsjednica van der Leyen već nekoliko puta govorila. Mislim da je potpuno jasno da ponovno imamo strateško natjecanje između najvećih sila, a globalizacija Smatrali smo dakle da će globalizacija i gospodarska međuovisnost smanjiti tu konkurenciju. Međutim, u današnje vrijeme natjecanje u e, naoružanju ponovno raste i stoga je iznimno važno da i mi progovorimo o tome i to upravo danas budući da kao što znate trenutačno se održava sastanak na vrhu na nato u Londonu u ozračju brojnih nesporazuma i snažnih izjava vezano uz budućnost te organizacije. Moramo znati da unatoč našem velikom bogatstvu i kreativnosti Europa, ako ništa drugo, a ono zbog e, demografskih razloga, će vidjeti kako njezina e, uloga u svijetu slabi u narednim stoljećima. Stoga je naše jedinstvo preduvjet za naše preživljavanje, a obrana je jedan od ključnih instrumenata za to preživljavanje ponovno vidimo da se snažno vraća politika različitih sila i zbog toga vidimo i brojne prijetnje koje dolaze i od nedržavnih aktera e, sa periferije Europe, vidimo to recimo na Bliskom istoku. Prijetnje je sve više i više i morat ćemo razraditi čitav niz instrumenata koji će nam omogućiti fleksibilnije i brže djelovanje klasični instrumenti takozvani mekih sila. Mi smo sebe znali definirati kao meku silu. Dakle, kad je riječ o trgovini, znanosti, obrazovanju, danas to postaju snažni instrumenti za globalnu konkurenciju među državama svijeta. I meke i snažne sile sve se više isprepliču. Živimo u svijetu koji je sve konkurentni i e, jedini način da na to reagiramo jeste da reagiramo zajednički, zajedničkom politikom Europske unije ili pak da se predamo i budemo igralište za druge. Svi vi u svom radu u parlamentu i parlamentima svjesni ste toga svakoga dana. Dakle, vratila se politika velikih sila. SAD sve više i više provodi svoju unilateralnu politiku, sve više i više vidimo prijetnje s istoka, recimo iz Kine. E, ta velika zemlja istodobno je naš gospodarski partner i rival. Znamo također koji su izazovi koji dolaze iz Afrike. Sljedeći ponedjeljak bavit ćemo se upravo Afrikom kako bismo pripremili veliki sastanak na vrhu s predstavnicima afričkih zemalja. Predsjednica Uršula van der Leyen uskoro će također i posjetiti Afriku zatim terorizam, klimatske promjene, hibridne prijetnje, kampanje lažnih informacija, sve su to prijetnje na koje nastojimo odgovoriti provodeći članak peti povelje o NATO-u. NATO je glavni, glavno sredstvo za teritorijalnu obranu brojnih država Europske unije. Međutim, moramo biti svjesni da postoje i nove prijetnje za koje je potrebno razraditi specifične odgovore i e, upravo u to moramo uložiti svoju energiju. Moramo predvidjeti probleme prije nego što oni postanu akutni treba nam kultura koja će biti više strateška kako bismo bili složni i sasvim sigurno moramo e, moći djelovati brže kada je to potrebno. Budući da se ovdje obraćam i Europskom parlamentu, želim reći kako nam je potreban ambiciozan proračun za vanjsko djelovanje koji će nam omogućiti da povećamo svoju nazočnost u svijetu i da brzo odgovorimo na krizne situacije. Predsjednica Uršula von der Leyen u Parizu je rekla kako očekuje povećanje e, proračuna za vanjsku politiku od 30%. Siguran sam da će dobiti vašu veliku potporu, iako bi povećanje od 30% možda ipak bilo previše. Ne bi bilo previše, <laughs> ali teško je da ćemo ga dobiti. Kao drugo, potreban nam je geopolitički pristup. Što to zapravo znači? Svi ponavljaju rečenicu koju je izgovorila predsjednica van der Leyen da je ovo geopolitička komisija, a također smo čuli i kontroverzni intervju predsjednika e, Makrona i vidjeli smo poruku na Twitteru predsjednika e, Trumpa. Njegovi komentari o NATO-u privukli su mnogo pozornosti i ta debata se mora nastaviti. Sa sastanka na vrhu u Londonu poslana je jasna poruka jedinstva, iako je jednako tako jasno da je potrebno i dalje razgovarati o budućnosti Saveza. NATO kao i svi značajni međunarodni projekti prošao je od svog osnutka brojne krize. Ova sadašnja nije prva i uspio je sve te krize uspješno prevladati e, u našem iskustvu krize često dovode do jačanja i trenutačna situacija naglašava koliko je potrebno da Europska unija nastavi svoj razvoj e, kao aktera u međunarodnoj sigurnosti i da razmišlja o sebi kao strateškoj i političkoj sili. Inače će o našoj budućnosti odlučivati drugi. Mislim da moramo biti svjesni onoga što se događa oko nas i moramo ozbiljno graditi integriranu vanjsku politiku. To je moja zadaća. Netko je u ugovoru o Europskoj uniji napisao da sam zadužen za koherentnost, za dosljednost vanjske politike Europske unije. To je sasvim sigurno velik izazov osigurati koherentnost vanjske politike Europske unije, dakle i država članica i europskih institucija. No to je potrebno učiniti učiniti. E, moramo nastaviti s dobrim radom službe za vanjske, vanjsko djelovanje, e, komisije, država članica uz snažnu potporu parlamenta. Ponavljam, živimo u geopolitičkom svijetu u kojem veliki igrači SAD, Rusija, Kina, ali i Turska i drugi djeluju na geopolitički način i oni otvoreno povezuju određene teme i e, pitanja i koriste za e, njihovu provedbu sve instrumente koji su im na raspolaganju. SAD je danas rekao kako neće poduprijeti naš porez na e, digitalno gospodarstvo i zaprijetili su odmazdom za one zemlje koje uvedu takav porez. Libija, možda je to tema o kojoj bismo trebali porazgovarati. Stabilnost, odnosno nestabilnost Libije izravno prijeti našoj sigurnosti i predstavlja izazov za naše vrijednosti putem migracija tražitelja azila. To je zemlja u našem neposrednom susjedstvu i važno je da Europska unija surađuje s regionalnim akterima uz potporu UN-a kako bi se pokušala naći političko rješenje za tu zemlju. Govorimo to već godinama, no rezultata još ne nema. Situacija se stalno pogoršava i sve je više vanjskih sudionika uključeno u stanje u Libiji. Moramo izbjeći da bilateralno djelovanje dodatno rasplamsava sukobe u Libiji i poveća nestabilnost u široj regiji novi sporazum između Turske i Libije vezano uz vode u sredozemlju. Mi još nismo vidjeli sadržaj tog sporazuma, ali sam sporazum izaziva mnogo zabrinutosti recimo u Grčkoj. Razgovarao sam sa ministrom vanjskih poslova Grčke prije nego što je odletio za London i to je još jedan primjer. Mi smo velika diplomatska sila, ujedno smo i financijska supersila. Naša trgovinska politika, unatoč svim kritikama, je uspješna. Izgradili smo i nastavljamo razvijati mrežu trgovinskih sporazuma i tražimo održivost u smislu ciljeva e, razvoja. Dakle, u svim našim pregovorima uključujemo sve više i više zahtjev da razvoj bude održiv. U području sigurnosti i obrane, osobito putem PESKA i Europskog fonda za obranu, time ćete se vi baviti kad budete razmatrali sljedeći višegodišnji e, financijski okvir. Danas je predsjednica komisije predstavila kolegiju pravila rada, da tako kažem, dakle pravila e, za naš budući rad. I ja ću biti zadužen svakoga tjedna e, za predsjedanje e, skupinom povjerenika koji su najizravnije povezani sa vanjskom politikom iako povjerenici zaduženi za klimatske promjene i migracije nisu među njima, a to je sasvim sigurno dio najznačajnijih međunarodnih izazova s kojima se moramo suočiti. E, dat ću vam e, jedan primjer. Red, progovorimo nešto o tome tko određuje pravila. Onaj tko određuje pravila vladat će svijetom e, svjesni smo da postoji bitka koja se vodi oko ideja, e, postoje pravila i postoje priče koje pričamo našim građanima. Na koji način e, im pokušavamo reći što to znači razumjeti svijet. Uzmite primjer podataka i zaštite privatnosti. Dakle, podaci su ključni za novo gospodarstvo. Neki kažu da je ukupna vrijednost e, gospodarstva koje se temelji na podacima veća od ukupne vrijednosti globalne trgovine naftom. Dakle, pravila vezana uz podatke jednako su toliko važna kao i energetska pravila. U SAD-u Prema pravilima podaci pripadaju kompanijama koje rade u području informacijskog sektora, dakle digitalnim platformama. U Kini podaci pripadaju državi, a u Europskoj uniji podaci pripadaju podaci pripadaju pojedincima, dakle društvu. Mi u Europi se ponosimo svojim modelom, načinom na koji je organizirano naše društvo i naše gospodarstvo. E, mi imamo jedinstvenu mješavinu demokracije, prava pojedinaca, vladavine prava, prosperiteta i e, društvene solidarnosti. 90. godina smatrali smo da će doći do globalnog procesa konvergencije oko tog koncepta. Međutim, nije do toga došlo. Umjesto toga sada postoji konkurencija, natjecanje među političkim sustavima. Kad kažemo da je Kina naš e, sistemski rival, što pri tome mislimo? Što mislimo kad kažemo sistemski? Riječ je o tome da je to e, drugčiji sustav skupina zemalja koje danas predstavljaju manje od 9% svjetskog stanovništva možda neće opstati ako ne budemo djelovali zajedno. Svjedočili smo padu Berlinskog zida, osobno sam bio u Berlinu i tada su mnogi smatrali kako ne postoji alternativa sustavu liberalne demokracije i tržišnog gospodarstva. Neki su smatrali da je to bio kraj povijesti. Međutim, povijest nema kraja. Sovjetski sustav nije bio bolja alternativa za boljitak ljudi, kao što mnogi od vas to dobro znaju. Ali u Kini stotine milijuna ljudi eh, je izašlo iz siromaštva Eh, jer je došlo do, jednog od, do jedne od najspektakularnijih transformacija u povijesti čovječanstva u budućnosti koja nije tako daleko eh, pred nama u Africi će živjeti milijardu stanovnika više nego sada. Razgovaramo o demografskoj eksploziji Afrike i o tome kako time uopće možemo upravljati. nemojte gledati na Afriku samo kroz migracije, no ne možemo sakriti činjenicu da postoji neravnoteža e, u demografiji kao i u gospodarskim podacima na dvije strane Sredozemnog mora. Samo ako budemo djelovali zajedno možemo biti partner Africi i samo ako budemo djelovali zajedno možemo imati uravnotežen odnos s Kinom. Naš pristup treba se temeljiti na poštivanju ljudskih prava i na održivom razvoju svijeta, no nije jasno da je cilj naših partnera isti. Stoga moramo inzistirati na tome što zapravo znači europski novi zeleni sporazum ili zeleni plan o kojem se govorilo i danas na sastanku povjerenika kao i u Madridu na konferenciji o klimi. Možemo reći da se mijenja priroda vanjske politike. Vanjska politika više ne izgleda kao što je to nekada bio slučaj. Vanjska politika ne znači samo diplomatske razgovore, nego pokriva sve aspekte industrijske, tehnološke i geopolitičke revolucije koja nam se približava. Mislim da moramo početi razmišljati u jednom širem kontekstu ukoliko se želimo kvalitetno suočiti s tim izazovima. A sada bih htio reći nekoliko riječi prije svega o Zapadnom Balkanu. O tome se mnogo govorilo u medijima. Naime, na Zapadnom Balkanu se nemogućnost, odnosno odbijanje daljnjeg napretka u procesu proširenja doživjelo kao veliko razočaranje. Ne možemo uskratiti Zapadnom Balkanu europsku perspektivu. Kao što sam rekao, na saslušanju rado bih otišao u posjet Srbiji i Kosovu, no nažalost na Kosovu još uvijek ne postoji vlada, tako da nema smisla ići prije nego što se vlada formira. Tako da neću moći ispuniti obećanje da će moj prvi službeni posjet biti Kosovu. Otići ću u Bratislavu koja nije daleko, budući da se tamo održava sastanak OSS-a, pa ću se tamo sastati sa ministrom vanjskih poslova Rusije i zemalja na istoku Europe. Moramo nastaviti pružati potporu Ukrajini te Gruziji i Moldovi. Kao što sam rekao, moramo preuzeti vodeću ulogu u ponovnoj izgradnji Libije u partnerstvu sa UN-om i ostalim dionicima, te moramo imati jedan sveobuhvatan pristup brojnim sukobima u zaljevskim zemljama. Sljedeći tjedan ćemo predsjedati sastankom o nuklearnom sporazumu kako bismo se uvjerili da ovaj sporazum još uvijek nije u potpunosti uništen i u tom duhu ćemo se sastati sa zajedničkim povjerenstvom sutra i u petak. I još nekoliko riječi o Sahelu. E, I želim još jedan pot odati počast francuskim vojnicima koji su tamo stradali. Nažalost, trend u tom području je i dalje negativan. Ja sam upravo bio u Parizu kako bih im iskazao svoje suosjećanje zbog gubitaka koje je pretrpjela francuska vojska. Mislim da trebamo nastaviti s kolektivnim eh, naporima u području Sahela. Ne možemo prepustiti nekolicini europskih država da snose sav teret kada je riječ eh, o ovom značajnom eh, dijelu afričkog kontinenta gdje se također bilježi demografski bum, a država nije u stanju osigurati osnovne javne usluge koje su doista temelj svake političke strukture. Mi, europljani, moramo biti znatno angažiraniji u tom dijelu svijeta s obzirom da značajan broj prijetnji koje bilježimo dolazi upravo iz tog područja. Nadam se da sam e, da smo imali dobru razmjenu mišljenja, to da ćemo imati dobru razmjenu mišljenja o ovom pitanju i o drugim pitanjima. Danas smo objavili jedno priopćenje o dogovoru s Turskom vezano uz Libiju. To je nešto što je izazivalo veliku zabrinutost u Grčkoj. Nadamo se da ćemo dobiti više informacija o tome i večeras na sastanku u Bratislavi, večeras i sutra. E, da kako, bit ću vam na raspolaganju za jedan otvoren i iskren dijalog. Mislim da moramo biti jasni kada međusobno komuniciramo. Postoje brojne razlike među državama članicama i jedini način da se one prevladaju jest da se dobro objasne kako bi se moglo razumjeti koji su to razlozi e, koje navode pojedine zemlje da zauzime određeno stajalište. Ja znam da se ti različiti stavovi temelje na nekim, e, na našem povijesnom nasljeđu, koje dakle, seže stotinama godinama unazad. Međutim, želimo mi stvoriti zajedničku budućnost, moramo prevladati te razlike, izgraditi zajedničku povijest za opstanak europske civilizacije. Hvala vam. Thank you. Thank you, Vice President High Hvala vam, visoki predsjedniče, gospodine Borel. E, dragi kolege, sada imamo sljedeću situaciju. Gospodin Borel ima na raspolaganju 15 minuta i imam više od 20 zahtjeva za riječ. Moram poštivati e, ravnomjernu raspodjelu među državama, dakle, rodnu ravnopravnost. Mislim da je to doista nemoguća misija, ali ono što sigurno jest da ću prije svega dati riječ našim uzvanicima iz država članica, a tek nakon toga našim eurozastupnicima. Jozef, predlažem sljedeće. Slobodno me zaustavite kada mislite da ste čuli dovoljno pitanja. Hoćete više pitanja odjednom i onda nam navedite kada hoćete da zaustavimo pitanja. Tako da ćete vi preuzeti odgovornost. Inače, e, što se tiče kolega iz država članica, možete zatražiti riječ, dobili ste kartice. S obzirom da imamo velik broj zahtjeva. Molim vas da se držite zadanog vremena od minute do minute i po. Inače ću vas morati upozoriti. Miro Kovač ima riječ iz Hrvatske. Izvolite. Hvala lijepo, drago mi je da ne moram mijenjati rod i da mogu i dalje uputiti ovo pitanje kao muškarac. Hvala lijepo i čestitam vam još jedan put, eh, eh, gospodine Borel, na ovoj dužnosti koju obnašate. Doista e, mi se dopala vaša prezentacija i slažem se s gospodinom Borelom koji kaže da je Europska unija sila, financijska i ekonomska sila i mislim da bismo u skoroj budućnosti trebali postati politička sila. Ukoliko želimo postati politička sila i biti globalni igrač, trebamo pokazati sami sebi i svijetu da vladamo europskim kontinentom, da smo se u stanju pobrinuti za sigurnost na europskom kontinentu. Dakle, bilo bi dobro da to budemo mi. To također podrazumijeva da se trebamo pobrinuti za Zapadni Balkan i doista se nadam da ćemo uz vašu potporu i angažman sljedeće godine dobiti odluku o otvaranju pregovora s našim prijateljima u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Hvala vam lijepo. Hvala, gospodine Kovač. Iz kluba zastupnika EPP, gospođa Zovko, izvolite. Hvala. Hvala, gospodine Borel, doista mi je veliko zadovoljstvo što vas vidim ovdje u Europskom parlamentu. Kao što je upravo rekao moj kolega iz nacionalnog parlamenta. Zapadni Balkan je u središtu pozornosti Europskog parlamenta. Imamo strategiju za Zapadni Balkan, zatim inicijativu za mir i sigurnost i doista mi je žao što nećete moći otići u prvi službeni posjet na Zapadni Balkan kako biste i pokazali na simboličan način koliko su mir i sigurnost važni. Naime, mir i sigurnost su zajednički nazivnik e, na temelju kojeg možemo graditi našu zajedničku vanjsku politiku. A e, sada kada smo taoc e, Turske, s obzirom na milijun izbjeglica, oni prijete da će pustiti te ljude ukoliko se ne postigne sporazum, Mm, dakle, ja bih imala sljedeće pitanje, odnosno zahtjev, e, a to je da se u, uzmu u obzir rezolucije i preporuke Europskog parlamenta o tim zemljama i da vaša osobna zadaća bude da mir i sigurnost doista budu prioritet na jugoistočnoj granici Europske unije jer u protivnom nećete moći imati važnu ulogu u svijetu. Mr. Gospodin Gutierrez uh, Limones iz Španjolske. Hvala, ja ću ako nemate ništa protiv govoriti španjolski. Kao prvo želim čestitati gospodinu Borelu u ime uh, španjolske delegacije. Mogu reći da sam ponosni na njegovo imenovanje. Imam tri pitanja. Prvo, na početku 20. stoljeća 25% e, stanovništva svijeta otpadalo je na Europu. E sada e, činimo 25 e, odnosno 26% BDP-a svjetskog. Sad me zanima što ćemo napraviti kako bismo bili konkurentni ostalim svjetskim silama i što možemo mi unilateralno učiniti. Postoji kriza dakle u Latinskoj Americi i sociološka i gospodarska i što se namjerava po tom pitanju učiniti i posljednje migracijska politika e, EU-a. E, dakle, s jedne strane imamo jako puno suglasja u smislu kvota, međutim, gdje je tu ravnoteža e, između migracijske politike, kontrole granica i sigurnosti? Koji su glavni ciljevi? koje želimo eh, migracijskom politikom eh, postići i na kraju evo još jednom čestitam i zahvaljujem. Hvala. Gospodin Picula u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata iz Europskog parlamenta. Da, hvala vam. Gospodine Borel, visoki predstavniče, doista mi je veliko zadovoljstvo što vas vidim ovdje u Europskom parlamentu i osim toga vam želim uputiti čestitke za budući rad na dužnosti visokog predstavnika Unije za vanjske poslove. Želim vas podsjetiti da ste definirali da su realizam i jedinstvo ključni principi u izgradnji zajedničke vanjsko-političke strategije za Europu. Što znači da morate naučiti da moramo naučiti djelovati kao pametna sila na integriran način e, zajedno s državama članicama i pomoću instrumenta Europske unije. Međutim, to bi bila velika promjena u odnosu na dosadašnju situaciju. Do sada je sigurnost državama članicama jamčio NATO savez. Međutim, sada neke ključne države članice javno govore o svom neslaganju vezano uz budućnost i buduću ulogu NATO saveza. Izgradnja autonomnih kapaciteta eh, i povlačenje SAD-a iz multilateralnog sustava moglo bi distancirati Europsku uniju od NATO saveza i SAD-a. Moje pitanje je sljedeće. Kako vi kao visoki predstavnik Europske unije gledate na svoju ulogu u odnosu na e, konstruktivnu raspravu s državama članicama kako bi ona bila usredotočena na konkretne kapacitete kao što je obrambena arhitektura, spremnost za reagiranje i adekvatna proračunska sredstva. Hvala. Iz e, nacionalnih parlamenta e, imamo gospođu Gregovčić iz Slovenije. Hvala vam. Mi se u Sloveniji slažemo da bi Europska unija trebala biti važan, poznan i odgovoran globalni igrač. I smatramo da može steći još veći utjecaj zahvaljujući koordiranim aktivnostima na svjetskoj sceni ukoliko se uzmu u obzir brze promjene na svjetskoj političkoj sceni. Mi smatramo da Europska unija snažno podržava multilateralnu suradnju, no trebala bi također uložiti dodatne napore u području suradnje u obrani, posebno kada je riječ o hibridnim i prijetnjama. Vanjske aktivnosti Europske unije i svih njezinih država članica u odnosima s trećim zemljama trebaju biti uniformne, koordinirane i odvijeti se na proaktivan način. Moramo raditi na osnaživanju mira, sigurnosti i vladavine prava te poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda. Mi ćemo u Sloveniji svakako nastaviti aktivno i angažirano raditi na ostvarenju mira sigurnosti i političke sigurnosti u susjedstvu, posebno na Zapadnom Balkanu. Povijest nas je naučila da je ovo vrlo osjetljivo područje gdje postoje još brojna otvorena pitanja. Europska perspektiva je više manje zajednički cilj svih e, država Zapadnog Balkana, međutim Europska unija kao globalni akter mora biti isto tako i uvjerljiva i vjerodostojna. Evo, gospodine Boreo, možete odgovoriti na ovaj prvi krug pitanja. Hvala vam. E, dosta pitanja se odnosilo na Zapadni Balkan. Snažno vjerujem da se ne može dovoditi u pitanje politika Europske unije u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana. To mora ostati prioritet Europske unije. Pitanje proširenja je dovelo do toga da su neke stvari nedavno dovedene u pitanje, u najmanju ruku. Međutim, u srednjem roku i dugoročno ništa se bitno nije promijenilo. Mislim da moramo raditi na tome da pripremimo sastanak na vrhu e, zemalja Zapadnog Balkana u svibnju 2020. godine pod pokroviteljstvom e, hrvatskog premijera. Mislim da će to biti trenutak da se daju odgovori na ova pitanja. U međuvremenu moramo zadržati e, ostvarenu dinamiku rada i surađivati s državama članicama kako bi svi bili svjesni toga da ne možemo dokinuti europsku perspektivu tim zemljama. Nismo bili u mogućnosti izbjeći rat u bivšoj Jugoslaviji. Gotovo 150 tisuća ljudi je stradalo u tom ratu. To je doista bila velika tragedija. I posljedice te, te tragedije su podjele, siromaštvo i nacionalistički obračuni. Europa je jedina koja može ponuditi rješenje za tu situaciju. I smatram da će se morati ponovno raspraviti o tom pitanju u vijeću od sada pa do sastanka u vijeću e, u Zagrebu i ja samo mogu e, reći e, i ponoviti angažman komisije u odnosu na tu regiju. Evo, mislim da sam tim odgovorio barem na tri, četiri pitanja. Zatim je bilo jedno pitanje o NATO savezu. Što se trenutno događa unutar NATO saveza? Mislim da tu zapravo postoje tri do četiri problema kada govorimo o NATO savezu i o odnosima NATO saveza i Europske unije. Kao prvo, tu je percepcija da se Sjedinjene američke države više zanimaju za Aziju nego za Europsku uniju. To nije samo percepcija, nego je to činjenica. Doista mislim da se na Pacifičkom oceanu nalazi ta granica između današnjih podjela, a ne na europskom kontinentu. Zatim, e, tu je isto tako i pitanje stava Europske unije u odnosu na situaciju u Siriji i zaljevskim zemljama. Mi smo kritizirali tu nedosljednost i to je još jedna činjenica. Mi se ne možemo složiti sa takvim stajalištem. I treće je angažman Sjedinjenih američkih država, odnosno e, stav prema njihovim vlastitim ekonomskim interesima. Mislim da su to tri elementa koja utječu na percepciju, na to kako se percipiva NATO iz Europske unije. No, vjerojatno ste čuli da sam i za vrijeme saslušanja rekao da je NATO savez glavni obrambeni zapravo stup za europske zemlje i jedino što možemo učiniti jest da prevladamo te razlike i osnažimo NATO savez, a istovremeno da e, radimo na razvijanju komplementarnih kapaciteta, dakle koje ćemo izgraditi sami u Europi, a da bismo mogli riješiti neke neposredne probleme. Iznijet ću vam samo jedan brojčani podatak. Kada Britanci napuste Evropsku uniju, ukoliko se to dogodi. 80% izdvajanja za obranu unutar NATO saveza dolazit će iz zemalja koje nisu u Europskoj uniji, tako da ćemo mi doprinositi vojnim kapacitetima unutar NATO saveza sa samo 20%. Dakle, mi smo dio NATO saveza, ali ne možda najvažniji dio, a imamo problema u neposrednom susjedstvu koji se ne mogu riješiti pozivanjem na članak peti. I to su te tri stvari. Dakle, percepcija da je SAD prebacio naglasak na Aziju, izostanak dosljedne politike prema Siriji i zaljevu i ekonomski interesi, to su sve čimbenici koji utječu na našu percepciju NATO saveza. Poruh toga imamo nekakve strateške e, orijentiranosti Turske, recimo, e, prema e, Siriji. I uzmemo li to u obzir, jasno je što nas brine. Međutim, nemojte misliti da je ovo prva kriza NATO-a. Imali smo i ranije u prošlosti jako različite stavove. Od 1956 kad su Francuzi i e, Britanci izvršili svoju operaciju, zatim e, Libiju smo 86. Irak 93. E, i evo sad nedavno Siriju. Dakle, bilo je dosta tih povijesnih situacija u kojima je bilo neslaganja, ali ono što je važno je da se održi ono što nas veže, a to je činjenica da je za europljane NATO osnovni okvir naše kolektivne obrane. Još jedno pitanje je bilo vezano za migracije i kontrolu granica. Ne možemo misliti da ćemo problem migracija riješiti samo nadzorom i zaštitom granica. Istina je, granice moraju biti osigurane i ako države ne čuvaju vlastite granice, onda to više nisu države. Dakle, nadzor i zaštita granice su nam bitni i važni kako bi naši građani bili sigurni ali to nije jedini način na koji se treba baviti migratskim pitanjem. Migracije se neće zaustaviti ako se ne djeluje na izvoru problema, dakle na mjestu nastanka problema, a ne na onim mjestima gdje se taj problem manifestira. To znači da je potreban sporazum o partnerstvu i razvoju afričkih zemalja, sporazum temeljem kojeg će se e, nezakoniti migranti moći poslati nazad u svoje zemlje, a istovremeno osigurati azil onima koji ga zaista zaslužuju. Migracijska je politika važan dio vanjske politike. Ovog petka će dvoje mojih kolega otputovati u Ankaru kako bi ondje s turskim vlastima razgovarali o tome što učiniti u svezi e, s većim brojem migranata koji dolaze e, na grčke otoke, koji više nisu, i to više nisu Sirijci koji bježe e, od rata, već su to možda ljudi koji anticipiraju posljedice sporazuma s talibanima. I zadnje pitanje tiče se Latinske Amerike. Mogu li odgovoriti na španjolskom? Ne bi baš bilo čudno da o latinskoj, meni bi bilo čudno da o Latinskoj Americi govorim e, na e, franskom ili engleskom, naročito tako odgovoram e, kolegi iz Španjolske. Od zadnjeg puta kad sam ovdje bio, Latinska Amerika počela gorjeti. Dakle, od zadnjeg puta kad sam bio u ovom parlamentu, kad je Latinska Amerika, odnosno problem bio samo u Venecueli i Kubi. Sad se taj požar proširio na Čile i Meksiko i jedna za drugim e, zemlje e, se zapravo nalaze odjednom u tim velikim problemima, u tom požaru koji se širi, što je opet posljedica sve većih e, nejednakosti koje demokracija nije uspjela riješiti tijekom deset godina političke nestabilnosti i gospodarskog rasta. Što se dogodilo? Stvorila se jedna reaktivna masa e, i bila je dovoljna samo jedna iskra da dođe do e, e, eksplozije. Dakle, tu imamo etničke, socijalne i političke konflikte koji su svi međusobno E, povezani. To vam kaže Španjolac, ali ne zato što sam Španjolac, već zato što smatram da Europa treba puno više pažnje posvećivati Latinskoj Americi. Dosad se činilo da je problem samo na Kubi. Međutim, najveći problem nije na Kubi. Je, e, i Kuba je problem, ali problem je u Čileu, u Boliviji, u Ekvadoru, u Venecueli i naravno u Kolumbiji. Tu imamo ponovno vojsku koja izlazi na ulice što je grozna scena. Grozan, grozan, e, grozan osjećaj budi kod e, ljudi, građana Latinske Amerike. Tu imate mrtve na ulicama. To je nešto što Europska unija e, ne može ignorirati i ne može ostati ravnodušna. Evo, mislim da, da sam sada odgovorio na sva vaša pitanja. Ne znam imamo li još malo vremena, gospodine predsjedniče. Evo, ako se slažete, išli bismo u drugu rundu pitanja, gospodine Borel. Dobro. U tom slučaju idemo dalje. Evropski, iz Europskog parlamenta zastupnica von Kremon. Hvala vam lijepa. Budući da ste već rekli da se pitanje Kosova, odnosno e, put na Kosovo i Balkan može riješiti tek nakon što se na Kosovu formira vlada, E, onda ću se ja ipak držati svoja druga dva pitanja. Jedno od njih je sljedeće. I Ukrajina je isto tako ključno sjecište. E, normativni format će se sastati sljedeći ponedjeljak u Parizu. Ja znam da mi nismo dio tog normativnog formata, ali svejedno imamo veliki e, interes u tome i mislim da bismo trebali imati i jedan strateški plan prema Ukrajini. Pa koji je vaš prijedlog e, za naše djelovanje prema Ukrajini, prema Rusiji, prema Njemcima i Francuzima? Kako bi oni mogli postupiti i što bi bilo održivo rješenje? Drugo pitanje. Ruski utjecaj na ne samo jednu našu susjednu zemlju, već i na naše države članice ovdje prisutne. Pa zatim i na neke regije u Kataloniji, zatim u Italiji, Brexit na koji su isto tako Rusi utjecali. Dakle, s obzirom na ruski utjecaj, koje su odgovarajuće mjere koje bi EU mogla poduzeti kako bi bila otpornija e, ruskom utjecaju? Hvala vam lijepa. Gospodin Gleur iz Francuske, e, dakle zastupnik nacionalnog parlamenta. Hvala vam lijepa. E, predsjedniče, Visoki predstavniče, 13 eh, francuskih vojnika poginulo je u Mali u prošli tjedan eh, tijekom jedne vojne operacije. Eh, s obzirom na to da je u pitanju sigurnost cijele Europe koju Francuska u Sahelu brani, ja bih zaista jako cijenio da vi u ponedjeljak e, budete na tom sastanku, jer naša sigurnost je javno dobro. Naša, dakle, stabilnost u Sahelu je jednaka stabilnosti u Magrebu i samim time na sredozemlju, e, što je važno za sve države članice. Naravno da Francuska po tom pitanju ne djeluje samostalno e, u toj regiji, već i imamo potporu trupa EU Tiamali i ta je podrška ključna, međutim ne možemo se samo tu zaustaviti. Evropska unija ima ključnu ulogu u, na globalnoj razini i samim time e, potezi Europske unije imaju globalnu težinu. Dakle, naši vojni pothvati trebaju ići ruku pod ruku sa gospodarskim razvojem i e, sa političkim utjecajem. Dakle, Evropska unija ima svoju ulogu koju treba odigrati, a da bi je mogla odigrati, postaja se pitanje kako postupiti, kako provesti taj dijalog. Hvala lijepa i zadnje e, pitanje e, kolege iz Španjolske. A ja sam uvijek, znate, otvoren prema ljevici. Evo, izvolite. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedniče. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli, e, gospodine Borel. Pozdravljamo vas e, i čestitamo na izboru. E, tri stvari vrlo kratko. Prvo, zanima me, biste li mogli reći, nešto više o gospodarskoj neovisnosti Europske unije? Vi imate jako puno dokumenata koje ste citirali, koje ste naslijedili od svoje prethodnice. E, Mogherine, pa me zanima kako vi mislite e, po tim pitanjima i kako mislite ostvariti te fleksibilne saveze e, s obzirom na sve što radi i Trump, s obzirom na dijalog prema Kini i Rusiji, kako mislite provesti mir, promicati razoružavanje, istovremeno zadržati utjecaj NATO-a i tako dalje. Zatim, e, također cijenimo vaš komentar, e, odnosno stav o Latinskoj Americi i slažemo se u tom pogledu. E, činjenica da sada je na tom kontinentu demokracija ugrožena i stoga smatramo da Europa mora odgovoriti, odnosno posredovati i pokušati izbjeći represiju koja se očigledno uspostavlja u Latinskoj Americi i istovremeno e, e, provoditi ciljane gospodarske mjere e, usmjerene ka razvoju, a opet štititi svoje ciljeve zaštite okoliša i gospodarskog razvoja i naravno sva fiskalna ograničenja. I zadnje, s obzirom na to da ste vi visoki predstavnik i vezano uz vaš odnos prema Europskom parlamentu. Vi ste nešto e, o tome već rekli, ali e, ja smatram da je važno da se podrži Europski parlament kao institucija e, i važno je da Europski parlament kao institucija vodi svoju međunarodnu politiku. Stoga bih htjela čuti koji je vaš stav po tom pitanju i u svakom slučaju još jednom izraziti podršku ovom što ste do sad rekli. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Izvolite. Pokušat ću vam e, na francusko pitanje odgovoriti na francuskom. Pitanje o Sahelu. Jasno je da ne, ne činimo dovoljno. Pogledajte samo koliko su velike e, zemlje Sahela, tih pet najvećih e, zemalja Sahela i pogledate li granicu, vidite da granica postoji na karti, ali ne i na zemlji, dakle na terenu. I onda vam je jasno koji trud Europa ulaže, koji je to napor. Činjenica je da je da je to jedan veliki potez, da je zemljopisno područje veliko. E sad, predsjednik Malija je stari, je stari prijatelj Europskog parlamenta i s njim smo se sastali jučer, isto tako s predsjednikom Burkine Faso. E, razgovarali smo o tome s našim resursima no ne možemo pokriti e, cijeli taj teren i zapravo se boriti protiv e, e, te pobune jer u Sahelu postoje i nekakva Mm, nekakva preklapanja, postoje sukobi između poljoprivrednika, onih koji obrađuju zemlju e, i onih koji uzgajaju stoku, znači između poljoprivrednika i ratara i oprostite stočara. Zatim e, s jedne strane imate klimatske e, promjene, imate širenje pustinje pa ljudi moraju bježati, onda ste imali situaciju u Libiji, da Francuska se nije ubacila, mali danas možda ne bi ni postojao kao zemlja. i dogodilo bi se isto ono što se dogodilo u Iraku sa Daješom. Upravo je Francuska vojska to zaustavila. I Francuska je u pravu. Oni su zatražili od drugih evropskih zemalja da se uključe. Mm, mislim, Francuska je na neki način zastupljena u Sahelu jer su to bivše francuske kolonije. Međutim, činjenica da postoje neke veze, e, dakle povijesne veze, premda te zemlje su danas e, neovisne. Razgovarat ćemo o tome na koji način evropske države mogu sudjelovati u misiji uz Francusku ima određen broj njemačkih vojnika koji ne sudjeluju u samim borbama. Zatim e, Britanci, Španjolci. Ako želimo doista suočiti se sa problemima u Sahelu, trebali bismo doista značajno povećati broj vojnika koji su razmješteni, a Francuska to ne može učiniti sama. Pitanje hoćemo li imati jednoglasnu odluku za mirovnu misiju e, Europske unije u tom području, nažalost mislim da to neće biti moguće. Dokle god e, se odluke moraju donositi jednoglasno, nećemo imati misiju Europske unije, ali možemo imati jednu koaliciju voljnih e, zemalja koje su spremne E, priteći u pomoć francuskim snagama. Pritom treba voditi računa da se ovdje ne radi samo o vojnim aspektima, treba izgraditi e, kapacitet države, a kako se to može postići u zemlji e, gdje se ne može osigurati nikome sigurnost. Tako da će Europa biti tu prisutna uz Francusku i nadam se da ćemo osigurati te vojne kapacitete. Zatim, što se tiče Ukrajine, e, ovaj format iz Normandije, kažete da Europa tu nije zastupljena. To je istina. E, postoje brojne strukture kojima nismo zastupljeni, no srećom Francuska i Njemačka su preuzele inicijativu i bili su razgovori sa ruskim ministrom u Tokiju tada sam još obnašao dužnost ministra vanjskih poslova Španjolske. Ne znam kakve će to rezultate dati, ali meni se čini prilično izvjesnim kada je riječ o Rusiji da istovremeno treba zadržati sankcije dokle god se ne ostvare pomaci, a trenutno ih nema, no isto tako ne trebamo njekati postojanje jednoj velikoj zemlji koja nas opskrbljuje energijom i s kojom moramo imati odnose kao što ih i sve države članice Europske unije imaju. To se mora odvijati na jedan uređen način, a najbolji način za to jeste da se Ukrajini da sva potpora koja je potrebna. To sam rekao i to ponavljam. Novi predsjednik Ukrajine odbio je koristiti vojne snage da bi povratio područje Donbasa. Mislim da je to dobro polazišna točka. Dakle, odbio je vojnu intervenciju, ali to treba odraditi na drugi način. A to može biti samo kroz jedinstven pristup Europljana Rusiji. Je li to jedinstvo bilo narušeno zbog e, inicijativa Francuske. Ne mislim da je to bio slučaj. Mislim da treba graditi te veze. Kao što se kaže na španjolskom, lo cortes no quita lo valiente, e, što znači da e, hrabri moraju isto tako biti kurtoazni, tako da trebamo zadržati dijalog, ali biti odlučni kao i do sada. A sada e, kolegici Viljarujevi da odgovorim na španjolskom. Čujte, ne znam što bih e, više mogao dodati u pogledu onog što sam već rekao u Latinskoj Americi. Činjenica je da je e, posrijedi jedna velika društvena, socijalna kriza. Ne znam što Europska unija kao takva može učiniti kako bi intervenirala u toj krizi koja nam je očigledno sasvim neočekivano e, eksplodirala u rukama. Mislim da moramo hitno djelovati, odnosno hitnije djelovati e, i to najhitnije u Venecueli. Moramo biti proaktivni. E, trećina E, venecuelanskog stanovništva je pothranjena, a to je izravna posljedica sankcija koje su usmjerene i zapravo e, koje utječu na e, stanovnike. To su sankcije koje nije primjenjivala Europska unija, ali je SAD i činjenica je da od takvih sankcija samo izravno pate građani. Stoga ću ja e, učiniti sve što je u moći da e, se nešto u tom pogledu učini. Dakle, svakako treba braniti multilateralizam. To neću e, više ponavljati jer onda zvuči kao floskula, odnosno kao nekakva retorička rečenica, ali činjenica je da je multilateralizmu alternativa nije unilateralizam. Alternativa multilateralizmu je samo Uh, vladavina jačega. I onda se postavlja pitanje što želimo. Ne želimo da je, da, da je ko jači tlači, već želimo vladavinu prava. Što znači da je potrebno uh, primijeniti multilateralni pristup globalnim pitanjima, a među ostalima i uh, Latinskoj Americi. Jer postoji socijalna kriza, kao što ste sami rekli. Demokracija nije uspjela spriječiti E, to pitanje koje sada samo demokracija i može riješiti. E sad, jako me žao, ja bih rado s vama e, nastavio razgovarati o ovim temama, ali čekaju me u Bratislavi, tako da ipak e, se moram ispričati i moram otići. Gospodine Borel, jasno nam je da morate u, otići u Bratislavu, ali vaš ured nam je obećao da ćete imati još deset minuta. A onda dobro, ja moram slušati svoje e, kolege iz ureda. A ako su kolege tako rekli, onda je to točno. U redu, kolega kol je sljedeći, zastupnik iz Latvije. Hvala vam lijepa. Imam jedno vrlo jasno pitanje. EU je u globalnom svijetu iz glavni zastupnik demokracije ljudskih prava, međunarodnog prava i tako dalje. S obzirom na to, zanima me koje je stajalište visokog predstavnika o usvajanju tzv. magnitskijevog zakona diljem Europe. Mislite li da je to stvarivo? Može li se na taj način proširiti sredstva i alate koji su nam raspolaganju u 21. stoljeću u borbi protiv povreda ljudskih prava. Ovdje ne govorim samo o sankcijama koje smo nametnuli Rusiji zbog kršenja međunarodnog prava, već govorim i o ljudskim pravima. Jer pozicija visokog predstavnika jest na ovaj ili onaj način uključena u definiranje sankcija i identifikaciju počinitelja, odnosno prekršitelja ili oni koji vrše takve povrede. Dakle, zanima me vaše mišljenje o tome. E, druga stvar koju bih htio reći nije pitanje već sovrsni poziv e, da se obustavi negativna praksa koju ispostavila vaša prethodnica, odnosno da se e, pridružite sastanku ZVSP-a u Hrvatskoj koji će se održati od 2. do 5. E, ožujka, što je vrlo važno za interakciju sa e, nacionalnim e, parlamentima, odnosno za razmjenu mišljenja s njima. Evo, to bi jako bilo važno za promjenu dosadašnje prakse. Hvala vam lijepa. Sljedeći je Fabio Castallo iz Europskog parlamenta. Querido Giuseppe, estoy muy contento con su nombramiento su presencia. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodine Borel, iznimno mi je drago što ste ovdje danas s nama. Siguran sam da ćemo blisko surađivati za vrijeme vašeg mandata. Dopustite da nastavim na talijanskom jeziku. Postoji zajedničko stajalište o izvozu oružja, međutim e, čini se da ona nije učinkovita i da države članice ne poštuju e, njezine odredbe. Jedan od razloga je što ne postoje sankcije kojima bi se kažnjavale države članice koje ne poštuju to zajedničko stajalište. Je li možda došao trenutak da revidiramo to stajalište s obzirom na nove tehnologije, kibertehnologije, E, digitalne tehnologije, e, informacijsko oružje i tako dalje. Moramo vidjeti kako možemo e, odvratiti one zemlje koje ne poštuju zajedničko stajalište. Zatim o Tunisu vodio sam promatračko izaslanstvo tijekom izbora u Tunisu. Tamo postoje problemi sa uspostavom izvršne vlasti. Kao što znate, Tunis je naš važan partner i dio našeg južnog susjedstva. Hvala. E, zastupnica iz Nizozemske. Odnosno zastupnik, oprostite. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Htio bih razgovarati o Kini jer u nizozemskim novinama danas je rečeno da u bolnici u Rotterdamu postoji istraživač iz Kine koji radi i za Rotterdam i za Peking, a njegov rad iskoristit će e, kineska vlada kako bi došla do disidenata i do pripadnika naroda Ujgur. Ako je tomu tako, to predstavlja kršenje ljudskih prava, ali jednako tako i kršenje integriteta e, naše države. Pa što mislite o reciprocitetu u bilateralnim odnosima? A kad e, govorimo sa kinezima ili kineskim veleposlanikom o ljudskim pravima, oni nam uvijek kažu naše stajalište o ljudskim pravima je različito. To je možda tako, ali oni su također potpisnici univerzalne e, deklaracije o ljudskim pravima, pa zato mislim da im se to pitanje može postaviti. Dakle, kad je riječ o ljudskim pravima, o tretmanu naroda Ujgur, ali i o nekim drugim pitanjima. E, zanima me što biste e, namjeravate učiniti po tom pitanju. Hvala vam lijepo, gospodine Borel. Kina, Tunis, kojim god redom želite. E, Sankcije su također nešto čime je teško upravljati. Morate voditi računa kada uvodite sankcije i o tome. Recimo ako uzmemo primjer Venecuele, sankcije utječu na čitav narod i nisam siguran da one mogu postići rezultate koje želimo postići. A za pojedinu zemlju mogu značiti mnogo boli za njezine stanovnike. E, što se tiče sankcija, mi o njima odlučujemo zajednički u Europskoj uniji i provodimo ih. Imamo mnogo sankcija koje smo uveli. Postavili ste pitanje postoji li mogućnost kažnjavanja onih koji krše ljudska prava u Rusiji i u Kini pa moramo progovoriti o konkretnim slučajevima, ne mogu općenito odgovoriti. Poštivanje ljudskih prava dio je svih naših pregovora s Kinom time se e, doista bavimo i vjerujte da Kinezi možda tu imaju drukčiji pristup, ali kao što ste i sami rekli, oni su također potpisnici konvencije o ljudskim pravima i e, zbog toga u e, svojim raspravama s njima govorimo i o ljudskim pravima. Za sada ne postoji pred vijećem niti jedan prijedlog sankcija o kakvima govorite. E, spomenuli ste e, ime osobe koja je poginula. Ne znam točno o kome je riječ, možete li mi pojasniti za koga me pitate. Možete li mi, molim vas, ponoviti to pitanje? E, gospodine Kol, postavili ste pitanje o zakonu Magnitski koji se tako naziva u mnogim zemljama uveden je kao instrument za praćenje kršenja ljudskih prava kako bi se e, na neki način kaznili prekršitelji kako bi im se zamrznula imovina ili na neki drugi način za sada je to šest zemalja, SAD, Kanada i nekoliko država članica Europske unije, no postavi ideja da se sličan instrument uspostavi na razini Europske unije. Pa me zanima, podupirete li takvu inicijativu, jer visoki predstavnik naravno prati što se događa na globalnoj razini e, u području ljudskih prava i kršenja ljudskih prava. Ne mogu odgovoriti na to pitanje, nemam dovoljno informacija o tome. Pitate me li predlažem li tu ideju i hoću li e, predložiti vijeću da sve države članice uvedu takav zakon koji do sada imaju, ima samo šest država članica. Ne, na to moramo proučiti kako bismo mogli odgovoriti na to pitanje. Jutros je odbor za vanjske poslove usvojio svoje izvješće o našem godišnjem radu i tamo smo spomenuli i moguće uvođenje takozvanog zakona Magnitski u Europskoj uniji. u svakom slučaju o tome smo već raspravljali na našem odboru, to je sigurno točno. E, imate li još koji odgovor vezano uz Kinu? Gospodine Castaldo. Tunis. Tunis je bio početak arapskog proljeća. To je jedina zemlja koja je preživjela događaje za vrijeme arapskog proljeća i tamo nije ponovno uspostavljena diktatura. Tako da je Tunis zapravo primjer koji predstavlja veliku nadu za demokraciju na sjeveru Afrike. Mi poduzimamo sve što možemo kako se e, ta, te demokratske težnje ne bi ugasile u Tunisu. Mislim da je to doista jedan tračak nade za demokraciju na sjeveru Afrike. kao što sam rekao, mi radimo sve što možemo da bismo održali tu nadu živom u jednoj zemlji koja je bolje od ostalih prevladala posljedice tih demokratskih promjena iz 2011. godine. Nažalost, u drugim zemljama se ta nada ugasila, tako da možete računati da će Europska unija nastaviti pružati potporu demokratskim procesima u Tunisu. thank you. Hvala. Gospodine Borel, ovo je bilo vaše prvo pojavljivanje pred Europskim parlamentom i predstavnicima nacionalnih parlamenta. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nam predstavili vaša prva razmišljanja o vanjskoj politici Europske unije i odgovorili na pitanja, možda neke završne napomene. Nisam odgovorio na vaše pitanje hoću li ići u Hrvatsku. Veoma bih rado otišao u Hrvatsku i e, već sam preuzeo tu obvezu. Biti ću na tom sastanku. Eh? Gospodine Borel, veselimo se što ćemo vas uživo vidjeti u Zagrebu. Dakle, to je važna poruka, mislim da je važna i za hrvatske domaćine. Poštovani kolege, povjerenik Varheli e, doći će za tri minute. Ljubazno vas molim da se usredotočite na pitanja proširenja i susjedstva. To su ona pitanja za koje je nadležan taj povjerenik. Hvala. So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo. Dame i gospodo, ljubazno vas molim da zauzmete svoja mjesta. So we now move to the second part of today's interparliamentary committee meeting. Idemo sada na drugi dio današnjeg međuparlamentarnog e, sastanka odbora. Nakon što smo imali priliku razmijeniti mišljenja sa visokim predstavnikom, sada mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti gospodina Olivera Varhelija, e, koji je novi povjerenik za susjedstvo i proširenje. Dobro nam došli. Poštovani kolege, Dao bih odmah riječ gospodinu Varheliju. Samo ću mu reći kako ovdje imamo predstavnike nacionalnih parlamenta, E, odbora e, za vanjske poslove Europskog parlamenta, a također i predstavnike e, parlamenta Norveške, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dogovorili smo se da ćemo dakako razgovarati o susjedstvu i proširenju jer je to vaš dosje. Pokušat ću dati riječ što većem broju govornika. Imamo ovdje popis onih koji su se javili za riječ. Dakako ovdje će prioritet imati oni kolege koji su zatražili riječ u prethodnom krugu, ali nisu imali priliku postaviti pitanje. Pokušat ću e, biti što pravičniji. E, naravno, e, reći ćemo i povjereniku da što više mjesta ostavite za diskusiju, to će ljudi biti zadovoljniji i zadovoljni otići natrag u svoje nacionalne parlamente. Hvala vam lijepa, pokušat ću govoriti kratko i svesti svoje poruke na ono što je najnužnije. Predsjedatelju, uvaženi zastupnici iz Europskog i nacionalnih parlamenta, pozdravljam e, ovu priliku E, da vam se obratim tako brzo nakon što sam preuzeo dužnost. Ovo je jedan od prvih sastanaka koje ću održati. Jučer sam se imao priliku sastati sa zastupnicima iz parlamenta Zapadnog Balkana, a danas e, ću e, evo se također sa zadovoljstvom sastati sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta država članica Europske unije. Nacionalni parlamenti od ključne su važnosti za politiku proširenja Europske unije. Do proširenja ne može doći bez suglasnosti nacionalnih parlamenta i ja ozbiljno o tome vodim računa kada planiram budući rad. Jučer smo razgovarali e, s kolegama iz država Zapadnog Balkana o tome na koji bismo način mogli stvoriti jasnu viziju za njih, a i za sebe kada je riječ o europskoj perspektivi, odnosno o našoj zajedničkoj budućnosti. Moramo poduprijeti te zemlje, te zemlje nalaze se u samom središtu Europe. Podupiranje te regije stoga je i u našem interesu i svi ćemo imati koristi od toga ako naše izravno susjedstvo bude prosperitetno, stabilno i sigurno. Svi ćemo imati koristi od toga ako gospodarstva u toj regiji budu snažna i ako e, te države budu imale e, dobar, dobru perspektivu. Isto vrijedi i za naravno digitalni razvoj i ostala područja gospodarstva. E, zemlje Zapadnog Balkana dobro su s nama surađivale po pitanju azila i migracija, ali treba im dodatna pomoć kako bi se mogle nositi s migracijskim izazovima. Nacionalni parlamenti također mogu dati vrijedne savjete državama Zapadnog Balkana, mogu im pomoći u e, odgovarajućem e, funkcioniranju demokratskih institucija, u e, odgovarajućem nadzoru parlamenta nad izvršnom vlašću ova regija sastavni je dio Europe i važno je da postoji, postoji vjerodostojni postupak proširenja. Zbog toga je važno da perspektiva pristupanja Europskoj uniji ostane vjerodostojna. Za početak, reforme koje moraju provesti sve države u regiji moraju imati stvarni učinak na terenu. To znači da moraju stvoriti radna mjesta, povećati, pojačati prosperitet, boljitak ljudi i a to se pak može dogoditi samo ako se proces provođenja reformi dodatno ubrza. Početkom sljedeće godine komisija će iznijeti prijedloge za nastavak ovoga procesa kojim se želimo nadovezati na strategiju e, u svezi Zapadnog Balkana od prošle godine. Želimo da e, proces e, bude nastavljen, ali naravno nastojećemo ćemo odgovoriti na zabrinutost koje su izrazile neke države članice. E, funkcioniranje demokratskih institucija i reforma javnih institucija su neke od prioritetnih tema. One su važne za transformaciju društava kroz koju prolaze sve države članice Zapadnog Balkana kako bi bile spremne e, za e, pristupanje Europskoj uniji. Također želim da ovaj proces bude dinamičniji, da se ne usredotočava samo na otvaranje i zatvaranje poglavlja, moramo pronaći E, prilike za bliskiju suradnju e, i to u zajedničkom interesu i u tom smislu nužni su poticaji. Upravo zato želim da ova regija bude bolje integrirana u ključne politike Europske unije još i prije pristupanja Europskoj uniji. Primjerice, Zapadni Balkan mora biti blisko povezan sa našom digitalnom agendom, s našim zelenim programom, s našim e, transeuropskim mrežama, kako prometnim, tako i energetskim. Dakle, oni e, stanovnici tih zemalja ne bi smjeli čekati pristupanje kako bi imali koristi od tih politika. Važno je da se angažiraju na reformama ne e, zbog Europske unije, nego zbog svojih državljana. Želim da e, se države članice također više angažiraju, uključujući i na najvišoj razini, kako bi se pratile ključne reforme koje su potrebne potrebne Vlade u regiji moraju preuzeti odgovornost eh, kako bi eh, reformski proces bio inkluzivan i parlamenti u tom smislu imaju ključnu ulogu. Oni moraju na odgovarajući način analizirati brojne zakonodavne prijedloge koji će se pred njima naći. Europska unija također mora biti spremna prihvatiti nove članice kada uvjeti budu ispunjeni. To ne bi smjelo usporiti E, integraciju u Europske unije. Dakle, integracija i pristupanje mogu se odvijati paralelno. Dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja ključni su za e, nastavak europskoga puta zemalja e, Zapadnog Balkana. dakle, potit E, također e, ćemo surađivati kako bismo omogućili da se riješe bilateralni sporovi recimo sa e, visokim predstavnikom Borelom radit ćemo na uspostavi, odnosno daljem rješavanju sukoba e, sa Kosovom. E, znamo da je e, i za Kosovo i za Sjevernu Makedoniju odluka koja je donesena bila veliko razočaranje kao što je bila i za sve nas. No unatoč tomu mi želimo da proces e, pridruživanja Europskoj uniji ostane e, itekako živ. Naravno, e, te države kao i ostatak Zapadnog Balkana nalaze se u samom srcu Europe. Mi ćemo nastaviti predlagati otvaranje pregovora s obje te zemlje i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da se ta odluka donese prije sastanka na vrhu u Zagrebu u svibnju sljedeće godine. Hrvatsko predsjedanje imaće ključnu ulogu u tom procesu. Dopustite nekoliko riječi o Albaniji i potpori koju smo pružili tom, e, toj zemlji nakon razornog potresa prošloga tjedna. Odmah smo pokrenuli mehanizam civilne zaštite i brojne zemlje e, pružile su pomoć na terenu eh, nedugo nakon katastrofe također pokušavamo vidjeti što možemo još učiniti osim hitne pomoći. Danas na prvom sastanku kolegija povjerenika odlučili smo e, izdvojiti za Albaniju 15 milijuna eura, a organizirat ćemo i donatorsku konferenciju za tu zemlju i razmatramo i druge mogućnosti da pomognemo Albaniji da se oporavi od katastrofe. E, predsjedatelju, dopustite mi za kraj nekoliko napomena vezano uz višegodišnji financijski okvir. Ova komisija predstavlja novo poglavlje u razvoju Europske unije. Jedna od brojnih promjena koja će imati e, veliki učinak biti će upravo naš rad na višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 21. do 27. godine. Doista mislim da novi VFO mora biti nova prilika za bliskiju suradnju s partnerima kao i za povećanje e, našeg utjecaja u regiji. Hvala vam lijepa, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Um, Hvala lijepo. Dakle, ja ću sada otvoriti raspravu, tako da će kolege imati mogućnost postaviti pitanja, a vi mi onda dajte znak kada vam je dosta pitanja i kada ste spremni za odgovore. Gospodin Fasino iz Italije prvi ima riječ. Grazie, sì. Grazie, eh, ringrazio il commissario e naturalmente... Hvala lijepo. Dopustite mi da prije svega zahvalim eh, povjereniku na dostu i drago mi je ovo što sam čuo vezano uz Zapadni Balkan, međutim moramo biti svjesni i sljedeće činjenice. Prošle su 24 godine od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ovdje sam, povjereniče, nadam se da me vidite. Dakle, nakon Dejtonskih sporazuma obećali smo dotičnim zemljama da će ući u Europsku uniju, to je bio preduvjet za uspostavu mira i stabilnosti, međutim 24 godine kasnije nastale su nove države. Ako nastavimo ovako, to će samo poticati frustracije u javnosti, dovest će do toga da ljudi više neće možda htjeti ući u Europsku uniju, to će samo zapravo raspiriti nacionalizam i populizam. Slažem se sa riječima e, povjerenika. Mislim da svi trebamo podržati prijedlog komisije, a to je da prije sastanka na vrhu u Zagrebu imamo situaciju da se ukine blokada za pristupanje Sjeverne Makedonije i Albanije u vijeću. Trenutni naziv vašeg portfelja je povjerenik za proširenje iz susjedne zemlje. Što mislite o situaciji na sredozemlju i što smatrate da bi Europska unija trebala poduzimati na sredozemlju? U ime Europskog parlamenta gospodin Galer ima riječ. Gesagt, eh, natürlich wird jemand dann aufgenommen, er Hvala vam lijepo. Dakle, svaka država članica e, može se primiti samo ako ispuni kriterije i svi se ocjenjuju prema vlastitim zaslugama. Mi nikada nismo smatrali da bi Albanija i Sjeverna Makedonija trebale ući u paketu. Trebamo razlikovati uspjehe, odnosno postignuća pojedinačnih zemalja imamo neke kriterije za Albaniju. Možda je zato predsjednik Republike Francuske rekao da bi bilo dobro da se malo pričeka. Mislite li da bi bilo moguće da se razvoje evropski putevi tih dviju zemalja? Možda se može reći da je situacija u Sjevernoj Makedoniji već dobra, a da bi Albanija trebala ispuniti još neke kriterije. Pa i ranije smo u prošlosti imali dvije skupine zemalja kada su nam se pridruživale zemlje iz srednje i istočne Europe. Zastupnica Tanguy iz Francuske ima riječ iz Nacionalne skupštine. Hvala vam predsjedniče. Gospodine povjereniče, e, htjela bih postaviti jedno pitanje, odnosno nadovezati se na jednu vašu izjavu. Rekli ste da se paralelno mogu odvijeti procesi produbljivanja integracija i pristupanja novih država članica. Francuska je e, blokirala postupak pristupanja dviju zemalja, no Francuska je također predočila jedan e, prijedlog reformi Europske unije koja se temelji na jednom postupnom procesu pristupanja te na jednom e, specifičnom e, konceptu upravljanja. Dakle, kako vi gledate na francusko stajalište koje je formulirano u svibnju i mislite li da zemlje kandidati mogu imati pristup sredstvima iz fondova i kako gledate na kontrolu e, komisije kada je riječ o pristupnom procesu. Zatim, u proračunu se predviđa povećanje sredstava e, za omotnicu za Zapadni Balkan. Na koji način će se raspodijeliti ta dodatna sredstva, koji će biti strateški prioriteti u smislu ulaganja i bolje integracije i suradnje s tim zemljama? Hvala vam. U ime kluba zastupnika SID, gospodin Sanchez. Hvala vam lijepa. Upravo smo e, čuli e, gospodina Borela koji je u četiri navrata spomenuo Tursku. Kaže gospodin Borel da je potrebna užas suradnja e, sa Turskom. E sad ta dvojaka uloga Turske. Dakle, s jedne strane oni su zemlja kandidatkinja, s druge strane su nam susjedna zemlja. Iziskuje jedan dogovor. Dakle, zanima me jeste li što o tome razgovarali sa gospodinom Borelom, jeste li e, razgovarali kako podijeliti tu temu i kako po njoj djelovati. Hvala. Hvala. Gospodin Vaheli je zatražio da dobije pet pitanja. Gospodin Pisko iz Portugala bi bio posljednji u ovome krugu, ako je nazočan. Hvala vam, predsjedniče. Pa imam nekoliko pitanja koja sam htio postaviti gospodinu Borelu, no nažalost nisam dobio za to priliku, no imam i pitanje vezano uz buduće proširenje. Ne mislite li da bi bilo mudrije dati više vremena zemljama kandidatkinjama da doista preuzmu europske vrijednosti prije nego što uđu u članstvo. I htio bih također reći da su mobilizirani svi nacionalni parlamenti da dođu ovamo i mislim da nije u redu da smo imali samo 20 minuta za razmjenu mišljenja s gospodinom Borelom. Nadam se da ćemo sljedeći put dobiti više vremena. U redu, hvala. No, nažalost, ja nisam nadležan za vrijeme koje raspolaže visoki predstavnik i htio bih reći da doista cijenimo da je uopće imao vremena da dođe ovamo u prvom tjednu i prije nekoliko tjedana nismo znali hoćemo li uopće imati novu komisiju tako da mislim da nije bilo lako niti organizirati ovaj sastanak e, i tu je ključnu ulogu odigrao odbor AFET. Izvolite. Gospodine Varheli, možete govoriti koliko god želite jer imamo velik broj e, zastupnika koji se još žele javiti za riječ. Hvala vam. Ja ću nastojati odgovoriti vrlo koncizno, tako da dobijemo što veći broj pitanja od zastupnika. Kao prvo, da odgovorim na pitanje gospodina Galera vezano uz proračunska sredstva. Dakle, razdvanje proračunskih sredstava, e, odnosno decoupling je nešto što već duže vremena postoji. Ono što je važno reći u tom smislu je da moramo analizirati postignuća zemalja prema vlastitim zaslugama. Dakle, to vrijedi i za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Te su zemlje ispunile zadane uvjete. Dakle, ono što je važno jest da su one ispunile uvjete u isto vrijeme. I zato se odluka mora donijeti za obje zemlje istovremeno. U protivnom bismo bili ne fair prema jednoj od tih dviju zemalja kada ne bismo nagradili istu razinu postignuća na jednak način. Moj pristup je i dalje da bismo u ožujku trebali otvoriti pregovore s obje zemlje. No, istovremeno ne želim se oglušiti na bojazni koje čujem od nekih država članica vezano uz Albaniju i ja namjeravam u tom smislu reagirati i tražit ću potporu svih država članica jer u protivnom neću polučiti uspjeh. Dakle, pokušat ću doprijeti do dotičnih država članica, njihovih parlamenta. Već sam se susreo sa odborom za vanjske poslove Danskog parlamenta i također ću uspostaviti dijalog s Albanijom. Što se tiče francuskog e, prijedloga, rekao bih da postoje i drugi prijedlozi koji su izneseni. Postoji velik broj država članica koje su nezadovoljne zbog toga što na vijeću nije donesena odluka, no kao što sam rekao trebamo razmotriti te bojazni koje su iskazane. Ja ću uskoro otići u posjet Parizu. Razgovarat ću sa francuskim vlastima kako bih pokušao razumjeti njihove razlike za zabrinutost. No, čak su i francuske vlasti bile vrlo jasne da nitko neće dovoditi u pitanje europsku perspektivu tih zemalja. Dakle, to je nešto što se neće dirati, prema tome o tome ne treba otvarati nikakvu raspravu i ja na to nisam spreman. Spreman sam razmotriti metodologiju spreman sam vidjeti na koji način se bolje može predočiti, odnosno e, prenijeti e, napredak nacionalnim parlamentima, kako bolje ocijeniti situaciju na terenu. No, ne želim ulaziti u raspravu o europskoj perspektivi tih država. Što se tiče povećanja proračunskih sredstava, odnosno ove proračunske omotnice. Čemu će nam to služiti? Pa može nam poslužiti da odmah e, integriramo čitav zapadni Balkan u mrežu TNT. Mreža TNT je ključna za bilo kakav gospodarski napredak. Bez transportne infrastrukture integracija neće biti moguća. Nadalje, želio bih e, odgovoriti na pitanje o Turskoj i o zajedničkim naporima sa visokim predstavnikom. Mi u kolegiju povjerenika moramo djelovati složno, da kako mi smo bili u kontaktu sa gospodinom Borelom, e, susreli smo se najmanje pet puta u posljednje par dana i da kako što se tiče Turske e, nije ulog samo politika prema susjednim zemljama, nego i ključna vanjsko-politička pitanja. Mi, dakle, doista složno surađujemo na tim pitanjima kao tim. Što se tiče situacije na sredozemlju, mislim da bih e, o tome mogao govoriti malo duže, ali da vam iznesem samo ono najvažnije, mi želimo mir, stabilnost i prosperitet i u tom području. Za one koji su spremni surađivati s nama na izgradnji lokalnog gospodarstva za lokalno stanovništvo, a posredstvom toga i stvaranja stabilnosti i za one koji su spremni surađivati na ključnim pitanjima poput migracija, mi ćemo se angažirati koliko god je to moguće. E, mogu vam navesti primjer Maroka. Mislim da bi Maroko mogao poslužiti kao primjer za čitavu regiju i mogli bismo imati sličnu razinu suradnje i s drugim zemljama, primjerice s Tunisom. Tako da će naš pristup biti da dopremo do tih zemalja, ali da istovremeno e, damo do znanja da se zalažemo za svoje interese i da pokušavamo pronaći zajednički nazivnik. Hvala, krećemo s drugim krugom pitanja. E, krećemo opet od nacionalnih parlamenta. Riječ ima gospodin Klić iz Poljske, ili Klih, ispričavam se. Gospodin Klih nije ovdje. Gospodin Ažubalis iz Litve. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Prije svega želim e, postaviti jedno pitanje o e, našem zajedničkom stajalištu da se pruži otpor ruskim nastojanjima da se e, spriječi put nekih zemalja prema Europskoj uniji. Drugo pitanje tiče se Bjelarusa. Ne mislite li da je ovaj treći put da se angažiramo, e, dakle da naš odnos prema Bjelorusu je samo jedan, još jedan način da se omogući gospodinu Lukašenku da ostane na vlasti. Petras. E, hvala ti Davide. Možemo li zajedno? Da, svatko ima po 30 sekundi ako ćete zajedno postaviti pitanje. U redu, nema problema. Mi smo iz kluba zastupnika Renew. Mislim da možemo mnogo toga obnoviti. Gospodine povjereniče, do Božića bi se moglo dogoditi da izgubimo jednu državu članicu. E, Bjelarus bi mogla progutati Rusija. Mi ovdje svakodnevno raspravljamo o nekim općim pitanjima, a oni e, namjeravaju integrirati Bjelorus u Rusku federaciju. Oni to zovu integracijom, ja to zovem anšlusom 21. stoljeća. Možda će nam nedostati taj partner na zajedničkoj granici Europske unije. Kako vi gledate na tu situaciju? Koliko dugo i koliko još možemo izgovarati prazne riječi o prioritetima našega partnerstva, a e, gledati E, tako na gubitak jednog partnera. Evo, 30 sekundi, vrlo kratko. Bilo bi dobro da kažemo nešto više o ovom neslužbenom dokumentu iz Francuske. Mislim da je to važno. Kako vi gledate na tu metodologiju i zanima me jeste li spremni na promjenu metodologije? Ako je vaš odgovor potvrdan, onda me zanima kako ćete to provesti u komisiji i još jedno pitanje. Postoji li zajedničko razumijevanje e, kada je riječ o budućnosti Zapadnog Balkana? Hvala Ilande. I sada želim dati riječ nekom od predstavnika iz zemalja koja se žele pridružiti Europskoj uniji, Nikola Rakuločević iz Crnogorskog parlamenta. Gdje nam je Crna Gora? Izvolite, gospodine. Hvala. Hvala ću nastojati govoriti kratko. Mi, smo na Zapadnom Balkanu doista predani tome da ispunimo sve zadane obveze e, i sve reformske napore. Mi nećemo odustati od našeg europskog puta, no molim vas da nam pomognete da pobudimo entuzijazam u e, kod građana na Zapadnom Balkanu, jer u protivnom ćemo otvoriti prostor trećim zemljama koje imaju svoj interes i žele povećati utjecaj na području Zapadnog Balkana. E, to nam je dobro poznato u Crnoj Gori s obzirom da su Rusi pokušali izvršiti utjecaj proteklih godina. Mi smo ovdje spomenuli metodologiju. Znači li to da će metodologija vrijediti za one zemlje koje su već u procesu Crna Gora pregovara već sedam godina, to vrijedi za Srbiju, tako da bi me zanimalo hoće li metodologija ostati ista za te zemlje ili to još ne znate da kako kada je riječ o zemljama koje tek kreću u pregovore, pretpostavljam da će se na njih odnositi ta nova metodologija. Hvala, Mick Wallace. Jeste li još tu? Zatim od e, neovisnih zastupnika, gospodin Gengeš iz Mađarske. Hvala vam lijepo što ste mi dali ovu priliku za razmjenu mišljenja. Imam tri kratka pitanja. Kao što ste spomenuli u izlaganju, Proces proširenja Zapadnog Balkana je prije nekoliko tjedana doživjelo veliki udarac. E, nakon tog veta mi smo shvatili da na Zapadnom Balkanu i u susjedstvu Europske unije Mnogo zemalja vrši svoj utjecaj. Dakle, pokušavaju vršiti utjecaj u toj interesnoj sferi. Dok e, e, Rusija i Turska vrše utjecaj kroz neke konkretne kulturne e, projekte. Zanima me što Europska unija može ponuditi tim zemljama osim političkih e, slogana, dakle zemljama koje čekaju na pristupanje. Drugo pitanje, kako Europska unija može zadržati vjerodostojnost e, procesa proširenja ako zahtjeva poštivanje demokratskih normi dok neke njezine države članice iste te norme ne poštuju, odnosno ne pridržavaju se spomenutih načela. I treće pitanje, e, kada je riječ o instrumentima kojima vi raspolažete u poticanju procesa proširenja, koji su instrumenti od tih e, potencijalno budućih država članica, a koji se tiču pitanja poštivanja manjina. E, kao što znate, u Ukrajini i na Zapadnom Balkanu to je vrlo značajno pitanje i mislim da se prava manjina moraju poštivati prije nego što ovaj proces krene prema naprijed. Hvala vam lijepa. Sada kolega Kucumas, e, sjedalo 118. Dobar dan. Dakle, kolega iz Grčke. Dobar dan i hvala vam, gospodine predsjedeći. Hvala i na pozivu. U ime Grčkog parlamenta želim vam čestitati na imenovanju i poželjeti se najbolje. Grčko je stajalište oduvijek bilo podržavanje pristupanja Europskoj uniji za sve e, države sa zapadnog Balkana i šireg područja radi podrške stabilnosti i sigurnosti e, šire regije. Međutim, preduvjet za takvu podršku iz grčke perspektive jest da se te zemlje pridržavaju nekih strogih uvjeta, odnosno da ispune te stroge preduvjete. Imam nekoliko pitanja. U predpristupnim pregovorima bili se zemlja kandidatkinja trebala predržavati europskog prava jer smo nedavno imali povredu i međunarodnog prava i prava mora na sredozemlju. Ne mislite li da bi to trebao biti jedan preduvjet za pristupanje? Hvala vam lijepa. Evo kolega možete odgovoriti na drugu rundu pitanja. Hvala. E, sad ću naravno pokušati grupirati te odgovore. Kao prvo, e, odgovor na istočno partnerstvo, odnosno Ukrajinu. Kako bismo mogli povećati suradnju i stabilnost u, dakle, stabilnost e, u toj zemlji. Osim činjenice da trebamo biti paživi kao, u odnosu na očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ne možemo, dakle ako ne dođe do promjene e, situacije, e, umanjiti sankcije e, prema Rusiji. Da pače moramo se više angažirati, i biti prisutniji u Ukrajini i u svakoj drugoj zemlji istočnog partnerstva koja je s nama spremna surađivati u što više polja. E, naravno da one koji imaju sporazume, gospodarske sporazume s nama, imaju veći interes. E, ali kažem, mi smo spremni i surađivati, ali i pomoći u izgradnji recimo tržišnog gospodarstva u tim zemljama. Stoga mogu samo ponoviti iste one poruke koje e, smo odastali Zapadnom Balkanu, a to je da će bez stabilnog gospodarstva te zemlje uvijek biti ranjive. Stoga je u našem mm, interesu uvijek poboljšati stabilnost regije e, održivim gospodarskim razvojem. Što se tiče Bjelarusa, naš je plan sljedeći. Kad se u potpunosti povučemo iz bilo kakvog oblika suradnje e, s Bjelarusom, imat ćemo ujedno i jako mali ili nikakav utjecaj. Već je sad naš utjecaj mali u Bjelarusu, e, dolazi e, do inkrementalne suradnje, ali činjenica je da moramo biti tamo njima na raspolaganju, na raspolaganju civilnom društvu kako bismo zastupali naše vrijednosti, jer u suprotnom ćemo i mi e, na kraju samo morati prihvatiti njihovo okretanje prema Rusiji. Dakle, kad je riječ o pitanju Bjelarusa, treba i tu stranu priče imati na umu. Što se tiče francuskog dokumenta, on izgleda mnogima od vas referentna točka. Kao što sam rekao, jedno je promijeniti metodologiju, a drugo je dovoditi u pitanje cijeli proces proširenja možemo govoriti o nekakvim e, promjenama u metodologiji kako bi ta metodologija bila vjerodostojnija i za nas i za e, zemlje pristupnice, ali da bismo to napravili cijeli postupak treba biti dinamičniji. Moj prioritet kod bilo kojeg oblika revizije metodologije je sljedeći. Kad država kandidatkinja nešto napravi, onda je red na nama da napravimo nešto za uzrad. To je i dio e, dosadašnje metodologije. Dakle, ako dolazi do nazadovanja u zemlji kandidatkinje, onda i mi trebamo napraviti par koraka unazad u pregovorima. Međutim, kao što sam rekao, e, ne radi se samo o francuskom dokumentu, već je tu i nekoliko drugih ideja. Također je bilo dosta pitanja o mekoj moći, odnosno o tome kako bi EU mogla povećati svoj utjecaj na, zapadnom Balkanu. Upravo zato i jesam govorio o gospodarskom razvoju. Evo uzmite za primjer TNT. Naše su kompanije najveći e, ulagači u regiji. Pod među, narodnim su utjecajem bilo putem jedne željeznice, e, jedne e, autoceste ili jedne elektrane. Dakle, pod nekim drugim utjecajem. Međutim, ako se poveća stupanj participacije u regiji i ako uvedemo srednjoročno i dugoročno planiranje, primjerice e, prometne infrastrukture, e onda ćemo u tim zemljama i mi imati svoj utjecaj. I onda ćemo moći uzvratiti e, utjecajima koji dolaze izvan EU-a na tu zemlju. Dakle, mi ćemo imati veći utjecaj u jednoj zemlji ako u tu zemlju sami budemo više ulagali. Eto, to je moj plan. Što se tiče e, revizije metodologije, postavilo se i pitanje Hoće li se to, ta nova metodologija početi primjenjivati na one koji su već u e, predpristupnom procesu? Mislim da ne bi bilo mudro mijenjati pravila igre tijekom igre, pa ja to ne bih činio ni u ovoj situaciji. Međutim, to je e, odluka koja se donosi na razini kolegija. Morat ćemo čim prije, dakle već u siječnju imati nekakav e, nacrt djelovanja i ja ću odmah nakon tog dogovora na kolegiju doći ovdje na ovaj odbor. Ali znajte da meni nije u interesu usporavanje, već mi je u interesu postizanje rezultata i ostvarivanje proširenja. Što se tiče na kraju ostvarivanja kolektivnih prava manjina, Mogu reći sljedeće. Da, u regiji to jest jedno pitanje koje ne prepoznaju svi kao kolektivno pravo. To je e, jedno pitanje koje se otvara i na razini Europske unije. Jer ne priznaju sve države članice pravo manjina kao e, e, kolektivno pravo. Međutim, zaštita manjina jest europska vrijednost. I ja je ovdje branim i branit ću je u odnosu na bilo kojeg našeg susjeda i u procesu proširenja. Uzmimo samo za primjer e, romsku zajednicu, odnosno manjinu e, na Balkanu. Vidimo da je to jedna od ključnih stvari kojima se trebamo pozabaviti. Romi su vrlo specifična manjina, specifična za određenu regiju, ima svoje specifične potrebe, ali sa sobom i nosi specifične probleme s kojima se mi moramo baviti. Tako da da, zastupniče, slažem se s vama da se time trebamo pozabaviti i ja ću se time pozabaviti. Jer u suprotnom će nam biti jako teško ostvariti dugoročnu e, stabilnost i mir. Hvala. Treća rudna. Gospođa Kalnić e, je zastupnica iz Latvije. Gospodin Kalnić. Hvala vam lijepa. Govorili smo o mnogim zemljama koje su na Balkanu i istočnom partnerstvu, ali jako malo Gruziji, Moldovi ili Ukrajini. U sva tri slučaja, odnosno sve te tri zemlje imaju nešto zajedničko. Ne samo što su bivše e, zemlje Sovjetskog saveza, već imaju okupirane teritorije. Stoga me zanima, e, smatrate li to e, nekakvom preprekom njihovom budućem pridruživanju Evropskoj uniji? budući da istina oni moraju provesti reforme, ali s druge strane imaju i neke e, jedinstvene probleme među državama članicama. E, konkretno bih e, istaknuo Gruziju kao zemlju koja je prije mnogo godina zaslužila članstvo u NATO savezu, ali još uvijek se bori za to mjesto i mislim da im treba priznati ono što su napravili u pogledu pristupanja Europskoj uniji. Hvala. Parliament Hvala vama, e, gospodin Vladimir Bilčik za Europski parlament. Hvala vam lijepa. E, dobar dan i e, dobro nam došli. Čestitam na vašem izboru, poštovani povjereniče. Htio bih otvoriti nekoliko važnih pitanja u pogledu proširenja. Jako mi je drago što ste započeli svoj govor s ulogom parlamenta općenito i nacionalnih parlamenta. I pritom ja kao izvjestitelj srbijanskog parlamenta e, sudjelujem u parlamentarnom dijalogu u toj zemlji. Međutim, vidjeli smo da dolazi do sloma u e, različitim krizama, e, dakle dolazi do narušavanja rada parlamenta. Moje je pitanje koji je vaš plan za rješavanje tog pitanja, je treba nam konkretan strateški plan, a ne odašiljanje nekakve poruke jer za mir i vladavinu prava nam je potreban funkcionalan parlament. Nadalje, e, komunikacija e, EU-a u regiji je vrlo često selektivna i tek kad se govori o ulozi e, Rusije, onda se govori o ulozi EU-a. Stoga me zanima kako vi namjeravate izmijeniti tu komunikaciju i pogotovo s dionicima u regiji. Hvala. Sljedeći parlament parlamentarni gost je e, zastupnik iz Nizozemske. Karimi, gospođa Karimi. Um, thank you very much. Evo tu sam, hvala vam lijepa. E, moje pitanje je vezano za Tursku. Možete li, molim vas, malo pojasniti na koji se način pristupa Turskoj e, u raznim pitanjima. Dakle, s jedne strane imamo pristupanje, s druge strane imamo migracije, s treće strane imamo NATO i tako dalje. Stoga da imamo e, nekoliko različitih polja e, u kojima nam je Turska zanimljiva, zanima me koji je vaš stav i pristup tome svemu. Hvala vam lijepa. Gospodin Mavridis iz Europskog parlamenta ima riječ. Hvala vam lijepa. Evo, ovdje sam s ove strane. E, govorit ću na grčkom. Nadovezat ću se na kolegicu iz Libanona e, koja je rekla nešto o Turskoj. E, kad je riječ o Turskoj, važno je spomenuti i njihovo nepoštivanje ljudskih prava, međunarodno pravo i UN-ovo pravo mora. Dakle, moje pitanje je vrlo konkretno što vi mislite o našim odnosima s Turskom. Na koji način gledate na te odnose u ovom trenutku kada želimo da Zapadni Balkan, da odnosno zemlje Zapadnog Balkana pristupe Europskoj uniji, a istovremeno je Turska e, zemlja kandidatkinja. Dakle, to je ujedno pitanje za povjerenika. Drugo, ne mislite li da je došao krajnji čas da na svoje, da prisvitamo svoje dobrosusjedske odnose i da zapravo razmislimo o ulaganju u e, zemlje izvan EU-a ne bi li ti ljudi ostali u svojim zemljama. Hvala. I sad se vraćamo e, Mađarskom parlamentu. Gospodin Čengazala. Hvala vam lijepa. Kao prvo, želim reći da se mađarski stav o proširenju nije promijenio. Mi smatramo da je to i dalje jedna od najvažnijih strateških politika EU koja učinkovito doprinosi nošenju s tekućim izazovima s kojima se Europska unija sada suočava. Očigledno je da politika proširenja EU-a e, stoji u mjestu, međutim smatramo da su nedostaci e, te politike uglavnom vezani za gubitak vjerodostojnosti procesa proširenja. Stoga smatramo da problem e, u procesu proširenja nije vezan za e, postojeći institucionalni ili zakonodavni okvir, već je vezan za nedostatak političke volje samih država članica. Mađarska ne odbija ideju revizije procesa proširenja. Međutim, to ne može dovesti do usporavanja tog procesa, odnosno do e, obustave napretka koju je i te zemlje kandidatkinje zaslužuju. S druge strane, potrebno je ubrzati postojeće pretpristupne pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Poštovani e, gospodin povjereniče, što mislite kada bi Srbija i Crna Gora mogli postati članovi Europske eh, unije. Na kraju dajem riječ eh, bivšem kolegi eh, iz Europskog parlamenta koji sada ponovno radi u nacionalnom parlamentu. Kolega, dobro nam došli, nadam se da ste dobro. Hvala, govorit ću na nizozemskom. Ehm, Imao sam eh, pitanje za gospodina Borela, ali mogu ga i vama postaviti. Eh, pitanje se tiče proširenja. Eh, obrana i druge vrijednosti, dakle obrana je jedno od temeljnih i prava i vrijednosti. Dakle, to je nešto što je satkano u samo tkivo Europske unije. Imamo i svoju moralnu obvezu e, i zapravo je važno da imamo koherentnu vanjsku politiku i unutarnju politiku koje međusobno moraju biti e, ne smiju biti u srazu. Dakle, imamo i vlast i moć i dakle moramo stvari dogovoriti i interno e, kako bismo mogli postupati prema van. Dakle, ako e, se nekih vrijednosti e, moramo pridržavati, onda ih se moramo pridržavati e, u objema politikama. S jedne strane imamo kazneni progon političara u Kataloniji. Dakle, mi smo tu očigledno vrlo selektivni. Mi odlučujemo koga ćemo braniti, odnosno koga progoniti. Zatim predsjednik Turske, Erdogan, brani e, kazneni e, progon Kurda i e, isto tako to radi pozivajući se na kazni progon katalonskih političara. Ono što je za Europsku uniju važno je da se vladavina prava i općenito neke temeljne vrijednosti Europske unije brane uvijek Dakle, oda radosti, da se slikovito izrazim, mora e, zaživjeti i unutar Europske unije i izvan nje. E, sljedeća zastupnica je gospođa Jimenez e, Befera, koja je isto tako bila u Europskom parlamentu. Hvala vam lijepa, govorit ću na španjolskom. Htjela sam reći prethodnom zastupniku da u Španjolskoj nije došlo do povrede ljudskih prava u Kataloniji. A ako je bilo povrede ljudskih prava, onda e, je tu povredu učinila osoba koja je sada u zatvoru, jer je Vrhovni sud e, Kraljevine Španjolske tu osobu osudio zbog e, povrede ustavnih prava, zbog državnog puća i zbog toga što je nasilu provodio neke mjere, a ne kroz parlament jer mi u Španjolskoj imamo španjolski parlament jer suverenost u Španjolskoj nose španjolski građani i ništa se ne može mijenjati na silu. Stoga sam samo htjela jasno reći da u Španjolskoj nema nikakvog nedostatka slobode niti povrede ljudskih prava. Suci su donijeli odluku E, mi smo demokratska zemlja, a Evropska unija treba braniti e, e, svoju državu članicu. Dakle, političari koji su u zatvoru zato što su pokušali izvršiti državni udar, učinili su to u parlamentu i da su to napravili ovdje, isto bi tako bili na ulici, da su to činili na mjestu gdje to nisu trebali činiti. Hvala vam lijepa, povjereniče, vi imate riječ. <clears throat> Hvala vama. Prvo pitanje vezano za Gruziju, Moldovu i Ukrajinu. Odnosno e, njihove probleme s Rusijom i bili e, činjenica da imaju dio teritorija okupiran e, bio prepreka za njihovo pristupanje Europskoj Mislim da ne. To smo već dokazali i dalje ćemo to e, dokazivati i pokazivati. E, prva je stvar DCFTA, dakle e, sporazum o slobodnoj trgovini. Dakle, u principu se ne se usvajanjem nekih 70% europskog europske pravne stečevine, oni europskom e, standardu života mogu približiti što je više moguće. Mi ćemo im u tome nastojati pomagati. Ali ne samo to, nego ako pogledamo onaj dio sporazuma koji se tiče slobodne trgovine, činjenica je da te zemlje imaju e, e, i dalje prostora da se još više pridruže, odnosno približe Europskoj uniji u smislu svakodnevnog života. Međutim, Postoje li još neka područja u kojima bi htjeli s nama surađivati, mi ćemo im rado izaći u susret. Uzmemo li u obzir samo Ukrajinu, meni bi bilo e, drago da se s njima još više povežemo, bilo kroz energetsku, digitalnu ili prometnu infrastrukturu. Dakle, dosta toga mi možemo učiniti i dosta toga su oni spremni učiniti. Dakle, ne vidim prepreku. E, ne vidim činjenicu da oni imaju okupirane teritorije e, kao prepreku e, za njihovo pristupanje Europskoj uniji. Da pače, ja mislim da je to razlog da se još više angažiraju i da se mi još više tamo angažiramo, budući da su oni pod pritiskom Rusije. Što se tiče uloge nacionalnih parlamenta, Moram reći da je to vrlo zanimljiva tema. Jučer smo razgovarali s predstavnicima e, nacionalnih parlamenta e, iz država e, Zapadnog Balkana. Poruka je vrlo jasna. Svatko svoju politiku mora voditi u nacionalnom parlamentu. Dakle, to je ono što želimo i što potičemo. je svakog potičem da se vrati u svoj nacionalni parlament i svoj posao radi ondje, jer u suprotnom te nas zemlje nikad neće moći uvjeriti da zaista mogu sudjelovati u Europskoj uniji kao punopravni članovi. Potrebno je spostaviti nekakav zajednički nacionalni minimum u pogledu integracije. Dakle, oni trebaju svoje međusobne razlike staviti po strani i usuglasiti se u pogledu e, pitanja koje se tiču njihove integracije i članstva u EU. Ja ću svakako podržati sve članove e, nacionalnih parlamenta da to učine, ali sam to nikad ne bih mogao postići. Tijekom svog saslušanja na ovom odboru ja sam zatražio pomoć ovog odbora i i dalje ću tražiti tu pomoć i podršku. Parlamentarci su, znate, čudni ljudi. Oni e, puno više slušaju jedan drugog e, nego nekog trećeg. Mislim da zastupnici e, ovog doma, dakle Europskog parlamenta, jesu u najboljoj poziciji da objasne zašto su nacionalni parlamenti tako važni u cijelom procesu proširenja. A ja ću vam biti tu na raspolaganju svi zastupnici koji su se spremni više angažirati u svojim e, nacionalnim parlamentima na Zapadnom Balkanu trebaju znati da onda ima puno prostora e, i puno mogućnosti. Što se tiče komunikacije o Zapadnom Balkanu, mislim da je jasno da naša prisutnost u javnim E, u, u, javnim komunikacijama nije baš najbolja. To se mora priznati. Pogledamo li činjenice, vidjet ćemo da i dalje EU unija i države članice najviše rade u toj regiji i za tu regiju. Dakle, treba se postaviti pitanje zašto smo tako slabi u odnosima e, s javnošću. Zašto se to tako slabo vodi? Mislim da ću morati smisliti nekakav plan, plan djelovanja. Mogli bismo napraviti nešto nalik onom što radimo u Ukrajini sa onim programom EU za vas. Kroz taj program tamo zapravo objašnjavamo što je EU i što radimo e, za građane. Međutim, tu je još jedna tema koja je bitna. Naše su e, e, aktivnosti podijeljene E, i usitnjene, umjesto da se fokusiraju ili grupiraju po većim projektima ili idejama koje će imati veći utjecaj i stoga biti vidljiviji. Eto, dakle, to su te dvije strategije o kojima razmišljam. Općenito e, je to način na koji razmišljamo o proširenju i to je još jedan važan element. A sada o Turskoj. Naš pristup e, pitanju Turske mislim da je veoma jasan. Imamo neke e, temeljne probleme u odnosima s Turskom. Imamo problem kad je riječ o nezakonitim bušotinama u blizini Cipra. E, vijeće za vanjske poslove. Tu je bilo veoma jasno, otvorilo je mogućnost uvođenja sankcija. Europsko vijeće također je bilo veoma jasno i tu nema ništa novo. Moramo nastaviti s tim sve dok ne odustanu od tih e, bušotina, odnosno bušenja E, u blizini Cipra. Također imamo i poteškoće vezano uz postupak pristupanja. Mi smo e, stalno iznosili zabrinutost u pogledu temeljnih sloboda, slobode e, E, medija, zatim e, zatvaranja novinara i e, poteškoća u području vladavine prava. Te zabrinutosti i dalje postoje i ta tema ostaje na stolu tako dugo dok Turska sebe smatra državom koja želi pristupiti Europskoj uniji. S druge pak strane, Turska je drugi najveći NATO saveznik i to je također činjenica i mi s njima moramo i surađivati u pogledu migracija. Dakle, moramo e, uzeti u obzir sve aspekte odnosa sa Turskom i reviziju tog odnosa moramo napraviti i ovdje u ovome domu i u vijeću, a i u komisiji. Potreba nam je strateški pristup u odnosu na naš odnos s Turskom. Moramo biti svjesni i svojih slabosti, ali i svojih jakih strana. Kad je riječ o Srbiji i Crnoj Gori, kako ubrzati postupak, e, ja sam vam iznio plan, po mom mišljenju najbolji način za pristupanje procesa jest motivirati te države da nam se približe što je više moguće. Ako uzmemo primjer stvaranja tržišnog gospodarstva, već e, time mislim da možemo objasniti zašto je važno da imamo funkcionirajuću vladavinu prava, demokraciju i slobodu medija, jer to ima itekako veze sa sa e, slobodnim tržištem bez kojega ulagači neće ulagati u toj zemlji. Dakle, treba nam tržišno gospodarstvo koje se temelji na vladavini prava, koje će dati rezultate i nama i njima i to će onda omogućiti mnogo brže hvatanje koraka od strane tih zemalja. Predsjedatelju, mislim da sam iscrpio sva pitanja. Možete li prihvatiti još jedan krug pitanja? Dobro, to će biti završni krug pitanja. Postavit će pitanja samo zastupnici iz nacionalnih parlamenta. No prije nego što dam riječ sljedećem zastupniku, htio bih e, reći jednu stvar vezano uz turske bušotine u Ciparskom moru. O tome smo raspravljali u Europskom parlamentu i sjećam se da smo pozdravili odluku vijeća da se uvedu e, mjere ograničenja protiv Turske, a sada očekujemo očekujemo sankcije, trebamo zabrane putovanja i zamrzavanje imovina onima koji su odgovorni za tako ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Tek tada će nas kao Europsku uniju shvaćati ozbiljno. A sada gospodin Petručeli iz Italije nije ovdje. Dobro. Gospodin Zbinjev iz Poljske. Izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedatelju, povjereniče. Spomenuli ste kako nismo uspjeli pokrenuti postupak pregovora s državama Zapadnog Balkana, a istodobno da ne uspjevamo niti uspostaviti dobre kanale E, kroz društvene medije i kroz e, odnose s javnošću kako bismo objasnili tu situaciju stanovništvu u tim zemljama. Ne mislite li da bi bilo dobro naznačiti vremenski raspored budućeg procesa pristupanja e, ne bi li to bilo ohrabrenje za te zemlje kad bi im se reklo da taj proces neće trajati desetljećima, već samo godinama. Hvala. Poštovani kolege, molim vas da vaše razgovore nastavite izvan prostorije. Govorim ovdje svojim kolegama iz Njemačke. A sada gospodin Dietrich iz Nizozemske. Zahvaljujem predsjedatelju. Uskoro će najvjerojatnije Ujedinjena kraljevina istupiti iz članstva Europskoj uniji, ali će i dalje ostati sa susjedna zemlja. Povjereniče, pogledajmo u budućnost nakon Brexita recimo za pet godina što mislite da će biti najznačajniji elementi suradnje između Europske unije i Ujedinjene kraljevine? Hvala. Hvala i vama. Zastupnica Žohda, izvolite. Mikrofon, molim vas. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, uvaženi kolege, prije svega moram istaknuti važnost politika prema susjednim zemljama na istoku i Europe i u Sredozemlju te e, politiku proširenja na zemlje Zapadnog Balkana. To je doista ključno. Posljednjih tjedana događaj vezani uz Sjevernu Makedoniju i Albaniju govore o istinosti ove tvrdnje. Zato imam dvostruko pitanje. možete li nas, gospodine povjereniče, rekli kako vi gledate na vezu između europske vanjske politike i europske politike proširenja. Zatim, u rujnu prošle godine završna izjava međuparlamentarne konferencije o zajedničkoj sigurnosnoj i zajedničkoj obrambenoj politici istaknula je da proces kohezije e, iznutra i izvana moraju ići paralelno. Kako gledate na vezu između politike proširenja i reforme unutarnjeg funkcioniranja Europske unije? Hvala vam. Hvala, gospodin Dimitrescu iz Rumunjske. Ja imam dva pitanja za vas, prije svega. Zanima me kako vi gledate na Moldovu, odnosno koje je vaše mišljenje vezano uz pitanje proširenja i zatim, e, s obzirom na politička zbivanja u toj zemlji i gubitak e, e, vlasti Maja Sandu, dakle, zanima me, s obzirom da smo mnogo razgovarali o tome da je su neke zemlje poput Francuske zatražili nova pravila za proces proširenja. Posljednjih 13 zemalja koje su ušle u Europsku uniju, uključujući i mogu, morale su poštivati kriterije iz Kopenhagena i proces e, pregovaranja za svako pojedino poglavlje. Ako su potrebna nova pravila, zanima me sljedeće. Imate li vi već neku predođbu o tome, e, vlastitu koncepciju? I zanima me hoće li to biti stroga pravila sa vremenskim rokovima jer zemlje Zapadnog Balkana moraju dobiti jasan signal kada je riječ o čitavom tom procesu i želim vam mnogo uspjeha u vašem mandatu. Uh, Hvala vam lijepo. Samo kao informaciju, Maja Sandu doći će sljedećega tjedna, ne, u siječnju na sastanak odbora za vanjske poslove kako bi nas obavijestila o stanju stvari u Moldovi. A sada gospodin Benešik iz Češke. Zahvaljujem predsjedatelju što ste mi dali riječ, povjereniče. Htio bih poduprijeti ono što ste rekli. Države Zapadnog Balkana moraju dobiti e, perspektivu jer ako e, mi napustimo taj prostor, netko drugi će ući na njega. To nije u interesu niti tih zemalja, niti Europske unije, da netko drugi popuni prostor koji e, ćemo mi osloboditi. Ako mi ne unesemo stabilnost u države Zapadnog Balkana, Zapadni Balkan unjeće nestabilnost u Europsku uniju. Htio bih također nešto reći o istočnom partnerstvu. Ja sam pratio taj događaj kao predstavnik Češke od osnutka e, istočnog partnerstva prije deset godina. Zanima me planirate li neke ozbiljnije promjene u našoj filozofiji. Politička situacija se u novije vrijeme promijenila, došlo je do političkog razvoja u e, mnogima od tih zemalja, pa me zato zanima planirate li neke ozbiljnije promjene u pristupu istočnom partnerstvu. Hvala. I gospodin Milutin Đukanović iz Skupštine Crne Gore. Dali mogućnost da se obratim vama i predstavnicima drugih parlamenata. Dolazim iz Crne Gore, poslanik sam opozicionog demokratskog fronta. Juče sam prisustvovao sesiji o perspektivama priključenja Zapadnog Balkana. I nažalost moram ovdje s vama da podijelim jedno razmišljanje, naišli smo na opštu osudu nove metodologije koju je predložio predsjednik Macron. Međutim, želim da saopštim ovdje, ne mislimo svi baš da je to loše, naprotiv, mi smatramo da je to dobro iz razloga što će prvi građani osjetiti neke benefite od procesa priključenja. Do sad su se dobijali štrikovi, ali građani nisu imali nikakve koristi. I koristim ovu priliku da postavim pitanje visokom predstavniku, za nije logično da se na Zapadnom Balkanu uspostavljaju europske vrijednosti, da se zemlje između sebe jače integrišu, malte ne da se uklanjaju granice pa i ova inicijativa Mali Schengen vrlo je interesantna. Da li ćete vi ohrabriti i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu da se priključe toj inicijativi s tim da mi mislimo da tu inicijativu treba proširiti čak i ukloniti granice fizičke između država Zapadnog Balkana. Ako pokažemo da poštujemo europske standarde između nas, onda neće biti problema da isto to uradimo i kad se integrišemo u Evropsku uniju. Nije prirodno da mi iz Crne Gore želimo da se integrišemo sa Danskom, navodim kao primjer, ali ne možemo da uspostavimo dobre odnose i obrišemo granicu između nas i, na primjer, Bosne i Hercegovine. Izvinite, zahvaljujem se još jednom na mogućnosti da vam obratim. Hvala vam. Hvala puno and just Hvala. Nadovezat ću se na ovo što ste rekli. U ponedjeljak sam bio uh, i u utorak u Beogradu i uh, prvi korak koji bismo svi pozdravili bilo bi ukidanje naknada za roaming. Dakle, to je potpuno nevjerojatno. Pređete granicu i dođete u sasvim drugi svijet mobilne tehnologije. E, dakle, uvijek je dobro e, rušiti bilo kakve granice e, tamo. Mislim da smo iscrpili sve zahtjeve za pitanja i komentare, pa sada dajemo priliku povjereniku da odgovori na posljednji krug pitanja. Hvala. Dva pitanja postavljena su vezano uz vremenske rokove kada je riječ o proširenju. To je teško pitanje. Lako bismo mogli reći da, da, 25. Ali mislim da smo to već e, u prošlosti bili napravili. Nije riječ o tome da odaberemo neki datum pa ga onda moramo mijenjati. Riječ je o tome da uspostavimo proces koji će e, doista omogućiti proširenje na te zemlje. Ja ću za to biti zadužen idućih pet godina i moj plan je da na kraju tog petogodišnjeg razdoblja barem jedna zemlja bude spremna za pristupanje Europskoj uniji. Evo to je ono što vam mogu reći kada govorimo o vremenskom rasporedu i mogu se obvezati da ću to pokušati ostvariti. Kada je riječ o pitanju je li proširenje i produbljivanje e, međusobno uvjetovano mislim da nije mislim da proširenje je moguće i bez e, veliko, velikih institucionalnih reformi. Dakako, ako se sporazumijemo o institucionalnim reformama, tim bolje, ali to nije preduvjet e, za Dakle, nije preduvjet da imamo institucionalnu reformu Europske unije prije proširenja. Europska unija mora moći e, ponovno funkcionirati sa 28 država članica. Što se tiče pitanja je li mini Schengen dobra ideja, svaka vrsta regionalne suradnje između država e, Zapadnog Balkana prije proširenja e, je nešto što je dobro došlo i ja pozdravljam mini Schengen, međutim s moje strane postoji jedan uvjet e, taj proces mora biti inkluzivan, svi mu se moraju moći pridružiti, svi u Zapadnom Balkanu. Ako je tako, ja proces pozdravljam. E, dakle, granice e, će biti lako prijeći, to će pomoći trgovini, pomoći će međusobnom kontaktu među ljudima i od toga koristi mogu biti osjetne. Dakle, ja taj proces pozdravljam, ali molim vas da se pobrinete da se omogući svakome iz regije tko to želi da se pridruži tom procesu. Što se tiče Moldove i situacije u Moldovi, pratimo pomno što se tamo zbiva. Vidimo da sada postoje da sada postoji politička situacija koja je nepredvidiva, barem u srednjoročnom razdoblju, no naše stajalište nije se promijenilo. Mi ćemo surađivati sa vladom Moldove E, tako dugo dok oni budu provodili reforme i nastavit ćemo pomagati i e, financijski i institucionalno provedbu reformi, ali reforme se moraju provesti. Ako ne bude tako, morat ćemo ponovno suspendirati financiranje i druge mjere. Dakle, doista je važno da Moldova nastavi E, istim putem, a mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što možemo da bude tako. Predviđamo li proširenje na Moldovu? U ovom trenutku moram reći da je teško e, dati tu perspektivu u Moldovi, međutim znam da još uvijek sporazum o sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini daje Moldovi brojne mogućnosti za poboljšanje kada provedemo taj e, sporazum i iscrpimo sve e, druge e, prilike za suradnju, tada naravno možemo razgovarati i o mogućem proširenju. Bilo koja država u Europi može zatražiti članstvo u Europskoj uniji, ali u ovom trenutku još nismo u toj fazi. Što se tiče istočnog partnerstva i budućih planova, mi trenutačno razmatramo stvari tako da mi je teško reći kako će izgledati naši budući prijedlozi. Ali mogu vam reći da približavanje tih zemalja u svim područjima u kojima postoji mogućnost dublje suradnje biti će dio naše strategije, ali za sada je još uvijek teško reći koje nove elemente biste od nas mogli očekivati. Mi smo sada u fazi zaključivanja javnih konzultacija, nakon toga ćemo razmišljati e, interno u komisiji, a naravno i u suradnji s tim zemljama i sa državama članicama prije nego što iznesemo nove prijedloge. I na kraju mislim da sam ostavio mm, ono najslađe za kraj, pitanje Ujedinjene kraljevine dakle, mm, šalim se sada, možemo uspostaviti zapadno partnerstvo za Ujedinjenu kraljevinu, ako su zainteresirani, naravno, uz odgovarajuće uvjete. No, doista morat ćemo vidjeti što će Ujedinjena kraljevina željeti od nas u smislu naših budućih međusobnih odnosa, ali s time se bavi netko drugi. Ja ću rado od njega preuzeti e, tu temu e, jednom kada on završi e, sa e, tim poslom, ali trenutačno se gospodin Barnije bavi tim pitanjem, tako da njega morate pitati kako će budući odnosi izgledati ono što nam je potrebno kao mm, najniža granica, to je sporazum o slobodnoj trgovini. No, u svakom slučaju, gospodin Barnije, na to bi vam pitanje mogao odgovoriti bolje nego ja. E, uvaženi kolege, dame i gospodo, prije nego što svi skočite na noge, dopustite da kažem nekoliko zaključnih riječi. Prije svega, zahvaljujem povjereniku što je izdvojio toliko vremena za nas, odgovorio na sva pitanja. E, mnogo e, tema već dobro poznaje, iako je e, samo kratko vrijeme na funkciji. Želimo vam mnogo uspjeha u vašem političkom radu ovdje u Briselu. Zahvaljujem jedinici za odnose s nacionalnim parlamentima na potpori, na organizaciji ovog sastanka. Zahvaljujem svima vama, poštovani kolege iz nacionalnih parlamenta, što ste došli u Brisel, što ste s nama razmijenili svoja gledišta. Mislim da je ovakva razmjena mišljenja iznimno korisna i rado bismo E, i nastavili s takvim sastancima. Unaprijed se radujemo sljedećem sastanku u Zagrebu od 2. do 4. ožujka. Gospodin Miro Kovač je ovdje predsjednik odbora za vanjske poslove Hrvatskog sabora. E, radujemo se tom sastanku. Želim vam ugodnu večer u Briselu, sretan put kući, vidimo se u ožujku u Zagrebu. Hvala.